proszę państwa z opóźnieniem akademickim e, jak na uniwersytecie rozpoczynamy sesję. Proszę być i o, akademska četvrt, prema tome mislim da je vrijeme da započnemo sa sastankom. Današnji je sastanak prilično znanstvene prirode i Zbog toga smo se odlučili da za akademsku četvrt. Današnji sastanak je e, zaista važan sastanak. Među nama su cijenjeni gosti. Radi se o osobama koje su značajnu ulogu igrale u europskoj poljoprivredi, kao, e, kako ranije, tako i sada često mislimo u teškim situacijama na period kada je povjerenik Fischler bio zadužen za poljoprivredu. On je zaista izvrsno radio eh, na mjestu povjerenika. Ja moram reći da ga uvelike cijenim. Hvala mu što je došao danas na ovaj sastanak i pristao na naš poziv tu smo i spremni smo saslušati njegove stavove i mišljenja o vrlo važnim pitanjima i vrlo teškim pitanjima kojima se sada trebamo baviti u Europskom parlamentu. Moram vam reći da je poljoprivredna politika mm, zapravo proprimila i jednu vanjsku dimenziju jer e, primjerice sve što se odnosi na međunarodne trgovinske pregovore također se odražava na poljoprivredu. Jutros se razgovaralo i o pitanjima vezanim za sektor mljekarstva. Međutim, ne želim da sada slušamo E, da, i da samo govorimo o tim problemima. Uvijek će nam biti drago čuti vaše mišljenje o tome. U budućnosti bismo mogli e, saslušati što vi o tome mislite. Međutim, danas ste naš gost u e, svojstvu osobe koja je na čelu znanstvenog upravljačkog odbora svjetske izložbe u Milanu. Jako nam je drago da ste upravo vi na tom mjestu i da ćete nam možda nešto više reći o sadržaju te inicijative. Gospodin De Castro posvetio je puno e, posla u pripremi za e, svjetsku izložbu za 2015. godinu, a i druge kolege također. Stoga nam je jako drago da ćemo vas danas saslušati. Vi ćete upravo o tome govoriti danas poslije podne, iako kao što sam ranije rekao, rado bismo vas saslušali i na druge teme jer e, vaše mišljenje značajno. Ima toliko izazova pred europskom poljoprivredom. Gospodine povjereniče, izvolite, imate riječ. Hvala, predsjedavajući. Ja vas uvjeravam da neću govoriti e, previše kao znanstvenik. Za točno 177 dana otvorit će se svjetska izložba u Milanu. Ona će Europi ponuditi jedinstvenu priliku da se usredotoči na jedno od najvećih izazova u Europi, najvećih izazova za našu zajedničku budućnost. Na koji način možemo e, cijelom čovječanstvu na održiv način ponuditi zdravstvenu, ispravnu i dobru hranu. Ja danas govorim kao čovjek koji se nalazi na čelu e, znanstvenog upravljačkog odbora. On je osnovan u Ožujku zajedno s Europskim parlamentom. U njemu je 11 e, stručnjaka koji su visoko kvalificirani i oni trebaju davati smjernice e, s europskog znanstvenog programa za svjetsku izložbu 2015. godine. Mi bismo htjeli pridonijeti toj izložbi, tako što ćemo organizirati debatu o mjerama politike i govoriti o znanstvenom programu vezanom za zdravstvenu ispravnost hrane. Čitav niz organizacija, uključujući i neke agencije Ujedinjenih naroda, sudjelovat će na toj svjetskoj izložbi. U interesu je Europske unije da iskoristi tu platformu kako bi pokazala da je e, jedan od važnih dionika u e, pitanjima koji se odnose na sigurnost opskrbe hranom u svijetu. Postoji čitav niz europskih politika koje su za to vezane, od poljoprivrede, zaštite okoliša, industrije, istraživanja i razvoja. Europska unija mora iskoristiti jedinstvenu priliku koja se tu pruža i dugoročno pridonijeti globalnoj raspravi o e, sigurnoj opskrbi hranom i održivosti hrane. Biće stoga važno ne samo pokazati kako je europski prehrambeni sektor e, sektor izvrsnosti i pokazati kako je Europa predvodnik u tom sektoru, već će u Milanu treba također raspravljati sa cijelim, sa svim svjetskim dionicima i pozvati da e, svi znanstvenici svijeta sudjeluju u tom dijalogu. Istraživanje i razvoj su zaista ključni kako bi se pritisak na svjetski sustav prehrane mogao održati, mogao spriječiti. Isto tako kako bismo vidjeli na koji način možemo najbolje iskoristiti što se pruža, a da pritom ne istrpimo e, rijetke sirovine i izvore hrane. Postoji s jedne strane ono što se događa u poljoprivredni samoj, ali ima i mnogo izvanjskih elemenata koji proces otežavaju. Na primjer, korištenje e, obradive zemlje u svrhe koje nisu izravno vezane za poljoprivredu. Treba omogućiti da se zemlja koristi na održiv način učinkovitije. Iz svih tih razloga uloga znanstvenog upravljačkog odbora jest da omogući Europskoj uniji da ima proaktivnu ulogu na svjetskoj izložbi 2015. godine, da prenese svoje viđenje i da pridonese međunarodnoj debati. U posljednjih nekoliko mjeseci znanstveni upravljački odbor napisao dokument e, kao temelj diskusije u kojem su sadržani e, budući znanstveni ideje za sektor prehrane. Tu se posebno naglašavaju oni sektori gdje Europa može dati najveću dodanu vrijednost. To će predstavati temelj za rasprave kako sa stručnjacima, glavnim dionicima na tom planu, tako i s javnim mjenjem općenito. Morat ćemo omogućiti da se pokriju svi aspekti eh, sigurnosti hrane i isto tako da ima puno mogućnosti za razmjene mišljenja i praktičnih iskustava. Na taj ćemo način pridonijeti da se eh, ono što se vidi na svjetskoj izložbi zaista nastavi i pretvori u baštinu. Htio bih eh, vam reći da su članovi znanstvenog upravljačkog odbora se odlučili za poseban rad u sedam različitih područja. Prvo, poboljšati javno zdravlje putem eh, bolje prehrane. Na koji način možemo jesti dobro i održivo? Drugo, smanjiti otpad kako bi prehrambeni lanac postao učinkovit. Treće, povećati sigurnost hrane i njezinu kvalitet. Četvrto, da se u gospodari hranom u globaliziranom sustavu. Šesto, gospodarenje zemljom za sve ekosustave koji će biti održivi i održivi razvoj. Te sedmo, povećati poljoprivrednu proizvodnju na održiv razvoj. Drugim riječima radi se o održivoj intenzifikaciji. Mnogo toga je interdisciplinarno, odnosi se na puno sektora, a također vezano je i za kulturu. Europska unija prema tome ima sposobnost da se bavi multikulturnim aspektima tako što će pokazati na međunarodnom planu da se istraživanje i razvoj pretoči u dijelo te da se stimulira interdisciplinarni pristup. To međutim neće biti dovoljno da se svi e, problemi riješe. Moramo također uzeti u obzir učinak izbora koji čini svaki pojedinac u odnosu na globalnu sigurnost hrane. Stoga je zaista bitno da se promiče bolje razumijevanje prehrambenog sustava te da se obrazovanjem i komunikacijem uči poštovati hranu kako bi ljudi shvatili kako njihov pojedinačni izbor utječe na globalnu situaciju te kako bi malo pomalo promijenili svoje navike. Dame i gospodo, prehrambeni lanac je nešto što ima puno implikacija i moramo dobro proučiti sve implikacije kao Europska unija moramo maksimalno iskoristiti šestomjesečni period kada će se održavati svjetska izložba 2015. godine i kada ćemo biti u središtu svjetske pažnje. Moramo to iskoristiti kako bismo ostvarili bolju međunarodnu suradnju i omogućili bolju sigurnost hrane u svijetu. Hvala. puno vam hvala vama. Mislim da bi sada bilo zanimljivo da riječ uzme predstavnik Europske komisije koji dolazi iz glavne uprave za poljoprivredu. Izvolite. Hvala. Govorit ću vrlo kratko. Od samog početka želim vam ukazati na činjenicu da Europska komisija e, sudjeluje u pripremi svjetske izložbe u Milanu. E, tu e, koordinano rade više glavnih uprava. Opća uprava za poljoprivredu ima više od 20 događanja koje organiziramo u svjetlu te svjetske izložbe. Danas bih se samo kratko osvrnuo na jedno od tih područja. Gospodin Fišler je upravo govorio o tome, a to je održiva intenzifikacija. Ta tema naime vezana je za dva izgled kontradiktorna pojma. Dakle, održivost je nešto što se može odnositi i na trgovinu, može se održati, odnositi na okoliš. E, a to nas navodi također i na korištenje same e, zemlje. Dok intenzifikacija fiše navodi na e, privatna dobra, dakle nešto što nas vodi do intenzivnog korištenja zemlje. Dakle, moramo spitati kako se dva ta pojma mogu pomiriti. Sve to bit će izazov u budućnosti i e, pokušat ćemo organizirati barem jedno događanje koje će se usmjeriti baš na ovu temu e, gdje se nećemo usmjeriti samo na situaciju u Europskoj uniji, već i u cijelom svijetu svi nekako idemo u istom pravcu, možda nemamo iste prioritete do duše. Mi ćemo to pokušati povezati s vrstom istraživanja koje postoji u akademskom svijetu, a isto tako i s onim što su kolege iz zajedničkog istraživačkog centra već napravili. Mi surađujemo s nekim od članova znanstvenog upravljačkog odbora u ovom smislu. Hvala. Hvala lijepa. Sada otvaramo diskuciju. A prvi riječ dobio gospodin De Castro. Dakle, vi ćete eh, puno radili na toj svjetskoj izložbi. Hvala e, gospodine Sikrenski. Zahvaljujemo se naročito e, gospodinu Fischleru i e, gospodinu Wilkinsonu. Mislim da je ovo izuzetna situacija i to je velika mogućnost koja, otvara, koja se otvara ne samo za Milanu i Italiju i zemlje koje dolazim, već za cijelu Europu. Svjetska izložba 2015. godine je usmjerena na temu sigurnosti hrane. Jutros eh, je na odboru za okoliš Franz Fischler govorio o radu eh, znanstvenog upravljačkog odbora, dok danas poslijepodne na eh, odboru za poljoprivredu ćemo moći čuti neke elemente koje je znanstveni odbor napravio u prvih par mjeseci rada. Htio bih zapravo govoriti o velikim ciljevima i velikim izazovima koji se predstavljaju, postavljaju na našem planetu. Naravno, u današnje vrijeme idemo prema niskim cijenama poljoprivrednih proizvoda. Nakon rasprave koju smo jutro svodili o mlijeku na našem odboru, povjerenik Fischler svjestan je činjenice da cijena mlijeka sada zaista drastično pada. Moramo se dakle pitati kako će svijet odgovoriti na e, dramatično povećanje potražnje za hranom iz e, zemalja različitih dijelova svijeta, primjerice Kine. I e, kako će se mm, kojim će pravcima ići prehrambeni tokovi, a e, svjetska stanovništvo raste i to zahtjeva sve veću potražnju za hranom, puno zootehničkih elemenata je tu uključeno i mnoge žitarice će biti potrebnije. Gospodin Fischler dobro zna da je upravljanje, odnosno gospodarenje prehrambenim lancem zaista veliki izazov. A u lipnju u Milanu trebat će se pokušati naći odgovore na te značajna pitanja. Iskoristit ću priliku da je gospodin Fischler među nama da mu postavim sljedeće pitanje. Na koji način se u poljoprivrednoj proizvodnji može e, urod e, povećati, a istovremeno da sve bude održivo. Vi ste govorili o održivoj intenzifikaciji koja se čini kontradiktornim pojmom. Gospodine Fischler, možete li nam reći nešto više o toj temi? Jer ta tema je vjerojatno ono što će obježiti budućnost poljoprivredno prehrambenog sektora. Hvala. Hvala. Sada riječ ima gospođa Garcia. Hvala. Evo, nakon deseta godina e, mi je tako drago da se ponovno e, sastavim s gospodinom Fišterom i drago mi je da vidim da je zaista u odličnoj formi. Dakle, moja pitanja odnosit će se na svjetsku izložbu. E, znanstveni odbor koji se bavi istraživanjem i razvojem. Jeste li razgovarali o ulozi različitih agencija koji se bave e, prehranom i kakvu će ulogu one igrati u prehrambenom lancu od njegovog početka do njegovog kraja. Kakva je dakle uloga agencija za nadzor? One bi trebale u potpunosti, u cjelovitosti gledati na sve dijelove prehrambenog lanca i gledati kako na količinu, tako i na kvalitetu. Znate kakva je situacija u Španjolskoj? Mi e, zapravo jako želimo upravo o tim pitanjima prehrambenog lanca i nadzoru kompletne zdravstvene ispravnosti e, u tom se svjetlu prekazati u Milanu. A još jedno pitanje. Odakle novac za svjetsku izložbu i Milanu? Kada smo radili na reformi zajedničke poljoprivredne politike, vidjeli smo da prehrambeni sektor bi trebao imati pristupa baš svim aspektima istraživanja i razvoja. Hvala sada kolega Dormansman. Hvala lijepa gospodine Fischler. Zahvaljujem na tome što ste iznijeli informacije o aktivnostima odbora. Imao bih nekoliko pitanja. Zasigurno stoji da ćemo u Milanu predstaviti europski model, ali u konačnici radi se o svjetskoj izložbi. Ne radi se nužno o europskoj poljoprivredi, nego o poljoprivredi na globalnoj razini. Radi se o pitanju na koji ćemo način u budućnosti hraniti ovaj kontinent, odnosno cijeli svijet. Dakle, središnje je pitanje što se događa na globalnoj razini. Ako sada govorimo o sustainable intensification i onome što se događa na razini cijelog svijeta, e, tu relativno brzo moramo početi razgovarati o tehnologijama e, koje se razvijaju na području poljoprivrede, a mi u Europi ih odbijamo. E, mi u Europi puno truda i mara zapravo odbijamo neka najnovija saznanja i razvoj tehnologije u području poljoprivrede. E, kako ćemo se ponašati u Milanu? Hoćemo li razgovarati o ovim temama? E, genetski modificirani organizmi predstavljaju jednu temu, ali postoje i druge teme koje nas brinu. E, zanimalo bi me u kojem obliku će se odvijati rasprave što se tiče kongresa jer i mi kao poljoprivredni odbor moramo razmišljati o tome što učiniti sa zaključcima iz Milana i kako ih ugraditi u naše političko razmišljanje. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodina Gnjom. Gospodine Fischler, vi se mene vjerojatno ne sjećate. A sjećate me se, E, posjećivali ste e, Nacionalno udruženje poljoprivrednika u Ujedinjenoj kraljevini. E, iznenadilo me ono što je rekao prethodni govornik. Nisam očekivao da će netko to spomenuti. Međutim, mi imamo dva istraživačka instituta u Ujedinjenoj kraljevini, oba u mojoj regiji i jedan od njih u velikoj blizini. I oni su uspjeli E, istraživati e, bolesti koje je daleko teže kontrolirati i sve teže zbog e, gljiva koje se brzo šire. Oni su pronašli rješenje, fungicide, međutim budući da koriste genetski inženjering, to je nešto što nije dopušteno. Oni naprosto ne mogu krenuti sa komercijalnom eksploatacijom. Osim toga, u Rothamstedu su pronašli način e, za e, odvraćanje e, koroba i imali su jako dobru ideju, međutim ta sredstva ne smijemo koristiti budući da je u tu svrhu potrebno genetsko modificiranje. Kao što je rekao prethodni govornik, moje bi također pitanje bilo hoće li ovi britanski znanstvenici imati mogućnost da izložiti rezultate svog rada u Milanu. E, to bi me jako iznenadilo. Osim toga, e, kada govorimo o održivoj e, intenzifikaciji, e, tu moram reći da smo mi u Europi zabranili neke stvari koje su vrlo korisne u poljoprivredi, a bez znanstvenog opravdanja. Britanski poljoprivrednici moraju redovito e, koristiti sredstva za prskanje koja su daleko štetnija ekološki gledano e, i E, nisu ekološki održiva umjesto da koristimo e, insekte koji bi se mogli koristiti u tu svrhu. Zanima me hoće li se to o tome razgovarati u Milanu. E, to su problemi u našoj poljoprivredi. Mi svjesno ignoriramo postojeća rješenja. Zanima me koji će biti vaš odgovor i odgovor prethodnom govorniku što se tiče postavljenog pitanja. Hvala. Gospođa Martinez, izvolite. Hvala lijepa. E, gospodine Fischler, drago mi je što ste ovdje. E, imala bih dva pitanja. E, jedno se odnosi na tržište i kolebljivost na tržištu. Ono što nam je potrebno kako bi se poljoprivreda održivo razvijala su ulaganja a situacija na tržištu e, govori da postoji velika neizvjesnost e, što se tiče e, cijena. Postoji nesklonost u ulaganjima i očito je da nema ulaganja, nema dovoljno ulaganja u poljoprivredu. Može li se nešto učiniti u Milanu kako bi se riješio ovaj problem oscilacije na tržištu? Drugo pitanje povezano je također sa novim tehnologijama i pitanjem prihvaćenosti novih tehnologija u Europskoj uniji na globalnoj razini. Ako donesemo odluku da nećemo prihvatiti tehnologije, koje su naše mogućnosti? Da li ulažemo dovoljno u istraživanje kako bismo imali i druge mogućnosti ili ćemo naprosto donijeti odluku da neke tehnologije nisu prihvatljive e, za nas? E, jučer je ovdje bio s nama predsjednik IPPC-a i on je dao jasnu poruku. To nije nikakva senzacija. On je rekao ne možemo e, se jednostavno boriti protiv klimatskih promjena. E, poljoprivreda e, će imati važnu ulogu, ali on je jako puno govorio o ekstenzivnom pošumljavanju. To znači manje poljoprivrednog zemljišta. Stoga ako koristimo zemljište za urbanizaciju, pošumljavanje, imat ćemo ograničene površine za poljoprivredu. Dakle, Treba nam e, održivo intenziviranje, međutim, e, brinu me e, signali sa tržišta što se tiče cijene. Što učiniti protiv toga? Zanima me što vi mislite o tome. Hvala lijepa. Gospodin Hojsling, izvolite. Da, gospodine Fischler, drago mi je što ste ovdje i što ste nam predstavili svoj koncept. Međutim, ja bih želio malo više odgovora i pojašnjenja. E, navikli smo na razno razne izložbe gdje ima puno šarenih slika e, i onda smo preplavljeni informacijama, kažemo sve je u redu, međutim e, to nije slučaj. Da ste bili ovdje vidjeli biste da postoje brojne stvari koje nisu u redu. I stoga je moje pitanje hoće li se govoriti i o problemima na toj izložbi. Kao i moji kolege moram govoriti o novim tehnologijama genetski modificiranim organizmima. Ne želimo ovdje e, raditi reklamu, ali e, postoje američki koncerni e, koji napreduju, a mi imamo zabranu korištenja genetske tehnologije. Što se tiče poljoprivrednog izvještaja, očito je da postoje i drugi poljoprivredni modeli. Postoje i prijepori o kojima moramo razgovarati. Ne možemo naprosto reći znamo što se događa. E, moramo iskoristiti ovu izložbu kako bismo potaknuli razgovore i diskusiju Mi u Europi imamo jedan put o kojem već dugo vremena razgovaramo, ali moramo govoriti i o prijeporima, posebno kada se radi o prehrani, o sigurnosti hrane. U svjetskom izvještaju o poljoprivredi e, imamo podatke o kojima trebamo voditi računa. Zahvaljujem. Gospodin Fero, kao prvi. Hvala predsjedniče, nisam se namiravao javiti. Međutim, ovo što nam je rekao gospodin Fischler me ponukalo da se javim. Ne poznajem ga od ranije. Imam nekoliko primjedbi koje bih htio dati vi nam danas početkom poslijepodneva predlažete jednu dosta filozofsku debatu o tome kako prehraniti planetu. To je zapravo puka želja. Drugim riječima vi nam predlažete bolji svijet. E, pa e, to, o tome čujemo i u Parizu i u drugim dijelovima Francuske. E, danas, upravo sada, Francuski poljoprivrednici, otprilike njih 100 tisuća, demonstrira zato što stalno idu iz krize u krizu. Vi nam, gospodine Fischler, predlažete bolji svijet, ali vi nemate nikakve veze s ruralnim svijetom. Vi ste bili povjerenik za poljoprivredu i šta ste nam ostavili kao vaše nasljeđe? jedan ultraprotektivistički poljoprivredni svijet, a poljoprivrednici više tu e, nemaju što reći. Vi e, kao bivši povjerenik na koji način vi možete predstavljati budućnost, utjelovati budućnost na svjetskoj izložbi u Milanu, budući da ste upravo vi bili čovjek koji je pokrenuo deregularizaciju. Vi ste jednostavno sve što je postojalo, sva pravila u poljoprivredi koje su postojali, vi ste ih razrušili, razmontirali. Nemojte se tako smiješiti. Naime, pogledat ću vas u Pariz da vidite što se tamo događa. Va, va, kod vas to izaziva smijeh na usnama, ali mene, kod mene to ne izaziva osmijeh. Meni je žao zbog ove situacije tužan sam zbog toga. Dakle, kako vi možete utjelovljavati budućnost s obzirom na ono što ste predlagali i uveli e, u poljoprivrednu politiku kad ste bili povjerenik? Gospođa Hojbuš. Hvala lijepa, gospodine Fischler. Predstavili ste sedam točaka Tih sedam e, točaka e, povezane su i sa zdravstvom i prehranom. To smatram jako važnim, a to je povezano i sa pitanjem korištenja zemljišta, e, poljoprivrednom proizvodnjom, održivim razvojem. Mnogi su spomenuli održivi razvoj u sklopu diskusije. Govorimo o održivom intenziviranju ako je naglasak na Europi, intenziviranje je ono na čemu radimo u zadnjih deseta godina. Međutim, e, održivost je tu prikraćena. Međutim, ovo nije europska izložba, to je svjetska izložba. A ako želimo prikazati održivu intenzifikaciju, onda moramo govoriti o tome gdje su ti kapaciteti koje možemo održivo intenzivirati. Naglasak je po mom mišljenju na održivoj, ne samo ekološkoj, nego i socijalnoj. E, smatram da trebamo svjetsku izložbu iskoristiti da bismo to predstavili. Tu ne smijemo zaboraviti izvještaj o poljoprivredi, jer ondje su obrađena sva ta pitanja i potreba za istraživanjima i e, to je pitanje obrađeno na način koji je jedinstven zato što sve discipline su obuhvaćene koje su povezane s ovim područjem, a to smatram posebno važnim za svjetsku izložbu. Postojala je mogućnost da svi oni kojih se ovo pitanje tiče budu uključeni i zato e, trebamo uvažiti ne samo europski aspekt Vi ste govorili o tome kako prehraniti planet. Nećemo mi u Europi to učiniti. Mi možemo dati svoj doprinos kako bi postojala ta mogućnost na planetu. A što se tiče e, sigurnosti prehrane, moramo napraviti i sljedeći korak, e, osigurati e, suverenost u prehrani. Po mom mišljenju potrebno je to uključiti, potrebno je uključiti razne regije i njihove potrebe. Ne treba govoriti samo o europskom aspektu, europskoj perspektivi. Jer ukoliko sve povežemo doći ćemo i do novih ideja. Nećemo samo vjerovati da će nam jedna e, tehnologija pomoći da riješimo probleme povezane s krumpirom ili neke druge probleme na svijetu. Hvala. Koliko vidim, nitko se drugi nije javio za riječ. U tom slučaju e, dao bih riječ gospodinu Fischleru i zamolio da iznese odgovore na postavljena pitanja. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Prijeći ću sada na svoj materinji jezik i odgovoriti na postavljena pitanja po mogućnosti. E, koliko mi je poznato imam samo deset minuta i zato ću nastojati e, biti kratak. E, očito je potrebno dati određena pojašnjenja. Izrikom sam naglasio da je zadatak upravljačkog odbora e, ne da priprema novu poljoprivrednu politiku. Mi nismo politički organi za donošenje odluka. To je i nadalje vaš posao. Posao koji obavljate vi u suradnji s komisijom i vijećem. Mi smo isključivo nadležni, odnosno smatramo se odgovornima za to da E, s jedne strane za vrijeme svjetske izložbe budu prikazane sve ili po mogućnosti sve relevantne teme što se tiče e, sigurnosti prehrane na svijetu. Te je teme potrebno prikazati na svjetskoj izložbi. Povrh toga, naš je zadatak e, razviti istraživački program čiji će naglasak biti na tome. E, ne provode samo europljani istraživanja na tom području, nego postoje takva istraživanja i u drugim dijelovima svijeta, barem u istoj mjeri. Zanima nas dakle e, kakav može biti europski doprinos kako bismo na području istraživanja ostvarili taj cilj, odnosno približili se cilju e, sigurnosti hrane na svijetu. Znate da je sljedeća godina presudna godina i to zato što e, će Skupština UN-a u rujnu donositi odluku o tome na e, kako će glasiti e, daljnji ciljevi, milenijski ciljevi. Milenijski cilj broj 1 bio je da se broj gladih smanji za 50%. Očito je da će se i predviđa se da će se ostvariti taj cilj. Sljedeći cilj za sljedećih 15 godina je e, eliminirati glad na svijetu. To je daleko zahtjevniji cilj. I tu možete vidjeti koji će to izazov predstavljati za Europu. U Milanu ćemo sudjelovati na E, svjetskoj izložbi na kojoj će sudjelovati 147 zemalja. E, mi nemamo mogućnost e, propisati svakoj pojedinoj zemlji i govoriti što smije izlagati, a što ne. Oni o tome slobodno odlučuju. Međutim, ono što želimo ostvariti je sljedeće. Pone u suradnji sa talijanskom vladom koja će imati najveći paviljon, a Europska Eh, unija će kao Europska unija imati svoj paviljon i eh, mi želimo eh, ondje po mogućnosti obraditi sve važne teme. Već smo zajednički razmotrili koje su izložbe do tada planirane. Pripremili smo sasvim konkretne prijedloge i iznijeli kako se to može nadopuniti a kako bi se stvorila jedna zaokružena slika o kojoj je govorilo više zastupnika. Općenito gledano, glavno težište usmjereno je na globalnu sigurnost hrane i to u smislu definicije FAO-a Pod pitanjem sigurnosti hrane govori se i o pitanju prehrane i kakvoće hrane. E, to predstavlja jednu cjelinu. Kao drugo, ako nam je cilj globalna sigurnost hrane, onda je potpuno jasno da je potrebno povećati proizvodnju hrane na svijetu kako bismo e, krajem sljedećeg desetljeća mogli e, prehranjivati 9 milijardi ljudi. E, doprinos koji će dati svaka pojedina zemlja ili kontinent različit je od jedne zemlje do druge, od kontinenta do kontinenta. Potpuno je jasno da Europa ima sasvim drugačiju ulogu od one koju ima primjerice Afrika, Azija ili neki drugi kontinent. Temeljem iskustva iz zadnjih eh, sedamdesetak, osamdesetak godina u Europi gdje nam je uspjelo već eh, nakon drugog svjetskog rata vrlo brzo ostvariti samodostatnost. Vidimo i naše iskustvo pokazalo da ovaj rast proizvodnje eh, u osnovi proizlazi iz povećanja prinosa, a ne povećanja površine. Osim toga, povećanje prinosa u velikoj mjeri ide na teret okoliša. Ako sada govorimo o sustainable intensification, održivom intenziviranju, onda će sigurno postojati razna područja gdje će se postaviti pitanje što je održivost. E, u prvom će planu stajati pogreške iz prošlosti, a ne pitanje kako ostvariti veću proizvodnju. A osim toga postojaće neke druge regije na svijetu gdje će bez većih problema i bez većih opterećenja za okoliš, recimo ako pomislimo na različite države u Africi i prinos koji oni ostvaruju, e, tu će bez većih poteškoća, bez velikih tehnologija i bez e, sorti sa visokim prinosom e, postojati mogućnost da se udvostruči prinos. Recimo u Burkina Faso E, prinos kukuruza je 1000 kg po hektaru. Povećati prinos sa 1000 na 2000 kg, ako znamo da je europski prosječni prinos 8 tona, to u svakom slučaju ne može predstavljati neki veliki problem. E, smatram da je potrebno e, razmatrati sve aspekte ove teme ukoliko želimo ostvariti napredak. E, sada prelazim na pojedina gledišta koja su ovdje iznesena. Kao prvo, e, što se tiče pitanja kako održivo povećati proizvodnju, tu mogu reći da je riječ o tipičnom interdisciplinarnom pitanju. Ne možemo naprosto reći da nam, da nam trebaju bolje vrste žiteljica ili da moramo povećati prinos krava muzara. E, tu postoje i brojni drugi čimbenici koji imaju značajnu ulogu. Jedan od naših istraživačkih pristupa odnosi se upravo na pitanje interdisciplinarnosti, odnosno povezivanja različitih istraživačkih disciplina, objedinjavanje rezultata e, kako bismo došli do boljih rješenja. Ono što je tražila gospođa Darsija, a radi se o pitanju lanca prehrane. E, koje treba uzeti u obzir. To je nešto o čemu vodimo računa. To vam već sada mogu reći jer i mi smatramo a to dolazi do izražaja u fazama proizvodnje gdje je važna interdisciplinarnost. Mi moramo e, bolje proučavati e, sustave prehrambenih proizvoda, a ne pojedine faze u proizvodnje. Gospodin Dofen je skrenuo pozornost na to da je važno biti svjestan globalnog aspekta. Da, to je upravo naša namjera. Ne radi se samo o unutarnjim europskim pitanjima. E, događanja, manifestacije koje planiramo za Milano, koje upravljački odbor planira, te manifestacije bit će organizirane na način da ćemo pozvati ne samo europljane na te manifestacije. Mi želimo sa svima razgovarati o tome kakav bi mogao biti razuman doprinos. Što se tiče istraživanja, tu moram sasvim otvoreno reći. Ono što ne možemo učiniti je sljedeće. Ne možemo se baviti istraživanjem e, koje podliježe određenom diktatu. Ako znanost nije slobodna, onda to znači da to ne može dalje tako funkcionirati. Ne znači da znanost nema e, društveni mandat, naravno da ima. Međutim, e, istraži, kaže se da se istraživanje mora dopustiti. Međutim, e, potpuno je druga stvar što radimo sa rezultatima istraživanja. To je političko pitanje. Politički autoriteti odlučuju o tome. Međutim, ne možemo unaprijed reći E, da ćemo nešto zabraniti zato što nešto ne želimo. Ne možemo zabraniti istraživanje na nekom e, području a priori. Postoji rasprava i o znanstvenoj etici i ta bi rasprava po mom mišljenju bila e, vrlo korisna. U tom kontekstu Vidim e, i prigovore koje je iznio kolega iz Ujedinjene kraljevine. A što se tiče različitih e, koncepata i sredstava e, za zaštitu bilja. Što se tiče oscilacija na tržištu, odnosno oscilacija cijena, to je sastavni dio istraživanja i to poneprije i zato što trenutačno nije jasno e, predstavljaju li veći problem za globalnu sigurnost hrane e, cijene koje rastu ili cijene koje padaju. Možete pogledati e, političke dokumente FAO-a ili OECD-a ili neke druge međunarodne organizacije. Ondje možete vidjeti da je prije velike gospodarske krize 2008. 2009. općenito vrijedilo da e, što se tiče gladi na svijetu, tu najveći problem predstavljaju cijene koje neprestano padaju. 2010. iste su te e, organizacije proglasile da e, su za glad na svijetu krive cijene koje sve više rastu. Kao što vidite, e, cijela je stvar daleko složenija nego što se ponekad želi prikazati. I smatram da moramo naučiti kako se nositi sa tom složenošću. Ono što je rekao moj prijatelj Pačauri što se tiče e, pošumljavanja, to mogu samo i ja naglasiti i složiti se s tim. Znam e, što on misli po time. E, ne radi se o tome da se trebaju pošumiti najbolje poljoprivredne površine. Ne, e, postoje e, velike površine na svijetu gdje pošumljavanje pokazuje jako pozitivne učinke. Recimo u području Sahela neprestano se širi desertifikacija. To je nešto što se može zaustaviti samo uz pomoć programa pošumljavanja. To je vrlo važna funkcija. Osim toga, postoje razni drugi dijelovi svijeta e, gdje se nepotrebno e, krče e, šume, prašume, a unatoč tome se te površine ne pretvaraju u poljoprivredne površine i tu ima dosta toga što bi bilo potrebno učiniti. E, pošumljavanje e, može imati samo pozitivan učinak, posebno što se tiče suzbijanja klimatskih promjena. Ima nešto što nećemo uspjeti ostvariti, to moram e, odmah reći. Nećemo uspjeti riješiti sve one kontradiktornosti koje postoje u području poljoprivrede ili poljoprivredne politike. Mi zapravo moramo učiniti nešto drugo. Kao prvo, E, moramo e, proširiti informacije, povećati razinu širenja informacija i to će nam pomoći kako bismo pronašli odgovarajuće odgovore na često kontradiktorna pitanja. Kao drugo, e, doista moramo početi raditi na tome da otvoreno i bez predrasuda razgovaramo o različitim stavovima. Jedino ukoliko bude postojao takav diskurs, a to je nešto što želimo potaknuti i zato e, će se održati cijeli niz manifestacija u Milanu. Na tim će se manifestacijama ciljano voditi ova vrsta diskusije, a po mom mišljenju jedino ćemo na taj način uspjeti ostvariti napredak. Ono što je rekao kolega iz Francuske u pogledu filozofske debate, e, možda sam se ja pogrešno izrazio, e, to je naravno lako moguće. Međutim, meni se ne čini da sam se zalagao za to da vodimo filozofsku raspravu u ovom kontekstu. E, mi zapravo vodimo jednu realnu i prizemnu, konkretnu debatu ja sam doduše e, predsjednik upravljačkog odbora, međutim ukoliko vi tvrdite da sam ja kao povjerenik u trajanju od deset godina kada sam bio nadležan za ovo područje isključivo radio na dereguliranju onda ili niste razumijeli razumjeli moju politiku ili niste dobro pazili ispričavam se ali to doista nije slučaj dakle dame i gospodo oni koji traže e, suverenost u prehrani, oni su u potpunosti u pravu. To će biti jedna vrlo važna tema. Hvala lijepa. Bardzo Hvala vam puno. Sasvim sigurno to je bila prilika da pobliže, pobliže upoznamo svjetsku izložbu. Naš odbor aktivno sudjeluje u organiziranju te izložbe, a e, imat ćemo sasvim sigurno mogućnosti da ponovno na tome radimo. Hvala još jednom. Podsjećam ipak na ono što se događalo kada ste vi bili povjerenik za poljoprivredu i e, poljoprivreda i e, regionalni razvoj sve to je išlo ka razvoju ruralnih sredina. Dobro je uvijek malo se prisjetiti što se događalo ranije kako bismo našli korisne i dobre aspekte za poljoprivredu. Hvala još jednom. Sada ćemo napraviti kratku stanku od pet minuta i nakon toga ćemo održati slušanje o šumarstvu. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo przejść do... Evo, možemo sada krenuti na drugi dio poslijepodnevnog, poslijepodnevnog sastanka. Veliko mi je zadovoljstvo da otvorim saslušanje o strategiji za šumarstvo Europske unije. Radi se o e, važnom elementu prilikom pripreme naše e, IG izvještaja na vlastitu inicijativu. Kao što znate, kolegica Kestinger je izvjestiteljica. Moram reći nešto o strategiji šumarstva. Naime, ono je napravljeno 2013. godine na jesen. Međutim, nismo se tada mogli time detaljnije baviti s obzirom na pripreme za europske izbore. Dolazimo sada ipak konačno do ove teme s određenom dozom kašnjenja, ali ta tema je vrijedna pažnje. Uvodno ćemo saslušati izlaganje gospođe Kestinger. Gospođo Kestinger, dajem vama riječ kako biste dali uvodno izlaganje, a nakon toga ćemo riječ dati gostima. Hvala im od, već sada što su došli Želim im ovom prilikom dobrodošlicu, a kasnije ću ih predstaviti. Gospođo Kestinger, imate riječ. Hvala lijepa. E, Biću jako kratka, zato što današnje popodne namijenjeno je našim stručnjacima. Zahvalni smo što su došli na sastanak odbora kako bi s nama razgovarali o ovoj važnoj temi što se tiče šumarske strategije. Smatram da je ovo jako važno područje. Već u rujnu smo imali razmjenu informacija sa komisijom, a sada sa novo izabranim zastupnicima. E, malo kasnimo, vijeće je pripremilo svoje stajalište, a današnji dan namijenjen je razmjeni detaljnih informacija što se tiče šumarske prakse, ali isto tako što se tiče znanstvenog rada u području šumarstva. Interes u zadnjih nekoliko tjedana pokazao je da postoji veliko zanimanje za ovo područje, a posebno za aspekt zaštite okoliša. Šuma i šumarstvo u Europi jamstvo su i za velik broj radnih mjesta, posebno u seoskom području. E, jako se puno ostvaruje što se tiče obnovljivih izvora energije. Zato, smatram da mi kao odbor i kao Europski parlament doista trebamo usvojiti ambicioznu šumarsku politiku e, kako bismo uzeli u obzir sva važna područja i zato hvala vam lijepa što ste došli i što ste spremni s nama podijeliti svoju ekspertizu. Sa zanimanjem ćemo slušati vaše izlaganja. Hvala. do tematu. Prelazimo sada dakle na prvi dio na ovu temu. U tom prvom dijelu čućemo doktora Harolda Mausera s Europskog šumarskog instituta u Briselu, Troha Kajnen, iz Središnje Finske unije za vlasnike šuma. Dajem vam riječ kako biste mogli održati izlaganja. Izvolite. Podsjećam vas da imate isključivo 10 minuta i molim da to vrijeme poštujete. Dame i gospodo, lijepo vas pozdravljam i dopustite mi da zahvalim odboru za poljoprivredu što me pozvao na ovu javnu raspravu o strategiji za šume Europske unije. To je sastavni dio strategije kako bi šumski sektor eh, dao svoj doprinos biogospodarstvu. Strategija u popratnim dokumentima nudi neke podatke o ekonomskim pokazateljima u tom sektoru. Ovdje možete vidjeti podatke iz dokumenata koji su ažerirani za 2011. godinu. Međutim, neki, neke bitne stavke nedostaju kao što su ekonomski podaci o e, vlasnicima šuma, zatim e, šumarstvo u biogospodarstvu i uslužne djelatnosti u tom sektoru kao i novi razvoj događaja u području e, biokemikalija i biotekstila. E, to se nalazi u službenim podacima, međutim ne e, u šumarskom sektoru. S obzirom da ti relevantni podaci nedostaju, vrlo je vjerojatno da raspoloživi podaci u velikoj mjeri pocijenjuju gospodarski potencijal ovog sektora. Bilo bi vrlo korisno kada bi provedba strategije mogla popuniti taj nedostatak i poboljšati naše poznavanje gospodarskih aspekata. Na temelju raspoloživih podataka možemo vidjeti iz industrije kolika je gospodarska relevantnost ovog sektora za Europsku uniju. Ovo je usporedba sa pet najvećih industrija pet vodećih industrija u Europskoj uniji. Šumarska industrija ima najveći broj tvrtki, treća je po broju radnih mjesta, te daje i generira dodanu vrijednost u e, jednake vrijednosti kao automobilska industrija, već od kemijske industrije. Šumarska industrija nije u središtu europskog industrijskog sektora, no e, za u smislu zapošljavanja može biti zeleni stup industrije E, koji bi mogao biti još važniji u budućem bioekonomiji. Provedba strategije mora imati u vidu e, tu relevantnost zahvaljujući mjerama usmjerenim na industriju, a to se vidi i u osnovnom strateškom dokumentu za tu industriju. Tko ima koristi od e, ove gospodarske djelatnosti. Iskorištavanje šuma, zatim pilane u e, seoskim područjima, oni doprinose gospodarskom prosperitetu u područjima gdje gotovo niti jedna druga industrija ne nudi takve mogućnosti. Što se tiče ostalog dijela sektora, velik broj e, se e, tvornica nalazi u blizini gradova, u urbanim područjima, dakle obnova zgrada, zatim e, namješ, izrada namještaja, uslužne djelatnosti, dakle to su sve usluge koje se nude u gradskim područjima gdje se stvara potencijal za nova radna mjesta. Ovaj Šumarstvo ima veliki potencijal i za seoska i za gradska područja, međutim e, dostaju jasni pokazatelji. Kako bi se za gradska područja ispunio potencijal ove industrije, potrebna je koordinacija s ostalim relevantnim politikama osim poljoprivrede, a to je uostalom i svrha strategije. E, podaci koje sam vam do sada predočio govore o tome kako je situacija izgledala u prošlosti. Međutim, u tijeku su vrlo značajne dubinske promjene. Šumarski sektor u EU može se opisati u fazi kreativne, kreativnog uništenja. E, to je termin koji koristi Josef Schumpeter. To znači da neki vidovi gospodarske djelatnosti opadaju, a istovremeno se pojavljuje nova tehnologija, novi proizvodi i usluge te novi poslovni modeli. Kao posljedica toga, ovaj sektor će se u sljedeća dva desetljeća promijeniti mnogo više nego u prethodna dva desetljeća. Doći će do veće diversifikacije, do veće količine proizvoda dodane vrijednosti, relevantnost E, uslužnih djelatnosti će se povećati u ekonomskom smislu i ovaj sektor će se u većoj mjeri integrirati sa drugim sektorima. Međutim, velik broj tih promjena zapravo nisu predmet e, postojećih e, studija i relevantnih dokumenata Europske unije. Ova strategija može pomoći šumarskom sektoru da da veći doprinos budućnosti Europske unije, međutim kako bi se to postiglo moramo bolje shvatiti promjene koje su u tijeku i njihove implikacije. Šumarstvo i srodne industrije e, ovise o sirovinama i njihovom toku. Svi korisnici tih usluga ovise o e, sirovinama iz šuma. U europskim regijama šume se razlikuju po svojim e, osobinama i po načinu gospodarenja. Međutim, e, one služe različitim funkcijama e, i mogu se postići sinergije. Moglo bi doći do ograničenja u iskorištavanju šuma što može utjecati i na zapošljavanje i na industriju prerade. Međutim, mali je broj studija koje analiziraju ograničenja iskorištavanja šuma i utjecaj na zapošljavanje. Jedan primjer dolazi iz Austrije, postoji jedna studija koja analizira nekoliko scenarija i posljedica premještanja 10% e, šumskog zemljišta koje se koristi za šumu e, za neke druge svrhe. To je dovelo do to dovodi do gubitka radnih mjesta i e, u iznosu od 621% radne snage. Dakle, takvi rezultati ne govore za ili protiv, ali ističu e, važnu vezu između iskorištavanja zemlje i industrije. Također apeliraju na to da se analiziraju posljedice na povezane industrije E, kada se govori o temama kao što je iskorištavanje šuma. U skoroj budućnosti pojavit će se novi proizvodi i usluge iz šumarskog sektora i to će omogućiti e, razvoj bioekonomije i postizanje ciljeva kao što su gospodarski prosperitet, zapošljavanje i radna mjesta. Međutim, to neće doći samo od tržišnih snaga bit će potrebne poticajne politike i mjere na nacionalnoj i europskoj razini. U tom smislu su strategije i politike o biološkoj raznolikosti, klimatskim promjenama i e, i bio e, sustavu su dakle vrlo bitne. Međutim, ne treba zanemirivati veliki potencijal šumarskog sektora u izgradnji niskougljične bioekonomije. Htio bih u zaključku iznijeti e, nekoliko točaka vezano uz provedbu strategije Europske unije za šume. Kod odlučivanja o nekom pitanju u jednom dijelu sektora moraju se analizirati posljedice koje će to izazvati u drugim djelatnostima. I to se ne odnosi na posljedice samo za šume i ograničene mogućnosti pružanja proizvoda i usluga, to utječe na gospodarstvo i zapošljavanje u čitavom sektoru. E, za tako što treba bolja baza podataka, bolje poznavanje ekosustava, šuma, e, utjecaja e, antropogenih aktivnosti i socioekonomskih aspekata koji nisu obuhvaćeni postojećim informacijskim sustavima. Biće potrebno također bolje poznavanje promjena koje su u tijeku i njihovih posljedica. Trebaju nam mjere koje će povećati atraktivnost pametnih ulaganja u tom sektoru i trebali bismo obeshrabriti one koji to ne čine. Šumarski sektor mora biti atraktivniji za e, mlade e, vlasnike šuma kako bi se aktivno uključili u gospodarenje šumama. Mora isto tako biti atraktivno za ulagače i za inovatore te e, za investicije koje bi omogućile ovom sektoru da u potpunosti e, razvije svoj potencijal doprinosa bioekonomiji. Istraživanje i inovacije na svim razinama bit će nužno za e, svjetsku konkurentnost ovog sektora. Šumarstvo i znanost vezana uz šumarstvo treba će veću razinu ciljane potpore kako bi mogli doprinijeti inovacijskom procesu koji je potreban zbog kompleksnosti problematike u ovom sektoru i zbog širokog raspona različitih tema. Relevantne teme, istraživačke teme e, su, se nalaze u različitim dijelovima istraživačkih programa Europske unije. E, neki su u obzoru 2020. i e, dakle njihovo objedinjavanje moglo bi ublažiti tu fragmentiranost. Htio bih vas pozvati e, da sljedeći tjedan dođete na događanje u budućim koracima u šumarstvu i biogospodarstvu. Htio bih vas pozvati kako biste saznali nešto više o tekućim promjenama u šumarstvu i srodnim industrijama u Europi. Hvala na pozornosti. Hvala lijepa. Prelazimo sada na sljedećeg govornika. To je doktor Hakrajnen. Gospodine predsjedatelju, uvaženi članovi odbora, hvala vam što ste mi dali priliku da vam se obratim na temu strategije Europske unije za šume te industrije i radnih mjesta. Htio bih na početku istaknuti da vlasnici šuma u Finskoj te diljem Europske unije toplo pozdravljaju donošenje nove strategije. Mi smo vrlo zadovoljni zbog ovog otvorenog procesa planiranja strategije zajedno s državama članicama i svim dionicima. Prije svega bih htio spomenuti kada je riječ o industriji i radnim mjestima da u Europi imamo veliku količinu obnovljivih e, resursa. Ti resursi su zapravo u kontinuiranom porastu. Tijekom proteklih deset godina prirast je iznosio 2,5 milijardi kubičnih metara. To odgovara tom prirastu u Finskoj. Samo 60% e, e, godišnjeg prirasta se iskorištava i e, ta je potrošnja bilježi stabilan trend. Dakle, održivo iskorištavanje šuma može se povećati za 100 milijuna kubičnih metara godišnje. Dakle, imamo održive resurse na raspolaganju. Prije svega htio bih istaknuti da Ekonomske prognoze koje je komisija objavila jučer govore o budućem gospodarskom rastu u Europi. Čini se da je gospodarski rast veliki izazov u čitavoj Europi. Treba nam poticanje gospodarskog rasta i gospodarsko blagostanje. Komisija pod vodstvom gospodina Junkera Spomenula je da će se u ruralnom razvoju staviti naglasak na poticanje zapošljavanja i gospodarskog rasta. Šumarski sektor igra i može igrati ključnu ulogu u budućem razvoju bioekonomije. Međutim, moramo imati na umu da samo konkurentan i snažan šumarski sektor u Europi koji je u stanju privući ulaganje inovacije može dovesti do gospodarskog blagostanja. Dakle, ne možemo govoriti o nekakvom automatskom procesu koji će se dogoditi samo od sebe. Jedno od središnjih pitanja o kojima se raspravlja u Europskoj uniji je činjenica da postoji velik broj politika koje se odnose na šumarstvo, klimatske promjene, biološka raznolikost, energetika, brojne te politike su e, ključne za donošenje odluka u Europskoj uniji. Sada imamo novu strategiju Europske unije za šume koja je vrlo dobra polazišna točka za unapređenje koordinacije politika e, u području šumarstva te njihove dosljednosti. Ima ih mnogo. Biološka raznolikost, zelena infrastruktura, klimatske promjene, konvencija o biološkoj raznolikosti, e, nezakonita sjeća šuma, direktiva o pticama i tako dalje. A sada ćemo, nadam se, dobiti, odnosno imamo jedan učinkovit instrument za poboljšanje koordinacije i e, dosljednosti u primjeni. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, Nova strategija Europske unije za šume daje instrumente za ostvarivanje budućeg blagostanja. Kao što je spomenuo gospodin Mauser, šumarska industrija zapošljava oko 4 milijuna ljudi, uglavnom u seoskim područjima i tu se proizvodi drvo u ukupnoj vrijednosti od 500 milijardi eura, što predstavlja oko 8% europskog BDP-a u proizvodnoj industriji. Osim toga, da ne govorim o milijunima privatnih vlasnika, privatnih šuma e, koje također proizvode spomenute drvne proizvode i drvo. Iz perspektive vlasnika šuma, uloga prirodnih resursa i rješenja koja se na njima temelje povećat će se u značajnoj mjeri u budućnosti. A to povećanje uporabe drva također će pozitivno utjecati na europsko gospodarstvo. Šumarska industrija koristi se uglavnom domaćim sirovinama i tako se smanjuje ovisnost Europske unije o uvoznim sirovinama. Zato je još važnije da se taj udio proizvodnje zadrži jer se uglavnom koristi domaćim sirovinama, ulaznim sirovinama. Međutim, želimo li iskoristiti spomenute resurse, želimo, li koristiti šume i drvo kako bismo postigli gospodarski rast i ostvarili prosperitet, za to će biti potrebna politička volja i otvorenost duha od strane e, donositelja odluka u Europskoj uniji. Što znači strategija Europske unije za šume bez stvarne provedbe? To je samo mrtvo slovo na papiru. Kada govorimo o ovoj strategiji i njezinom doprinosu europskom gospodarskom prosperitetu, e, moramo imati na umu da će provedba biti odlučujuća. Trebamo se usredotočiti na mjere i aktivnosti koje mogu doprinijeti poticanju gospodarskog rasta, zapošljavanja i gospodarskog blagostanja. Trenutno postoji namjera u službama komisije, dakle da se izradi višegodišnji provedbeni plan. Radi se na tome i ključno je da u tom provedbenom planu budu i stvarne aktivnosti i mjere koje će dovesti do toga da možemo iskoristiti naše šume u svrhu uspostavljanja gospodarskog blagostanja i e, da možemo dati potporu bioekonomiji u Europskoj uniji koja se temelji na iskorištavanju šuma. Bitno je da politika i zakonodavstvo nemaju negativan utjecaj na konkurentnost ovoga sektora e, kroz dodavanje dodatnih troškova i administrativno opterećenje. Kada govorimo o strategiji Europske unije za šume, i kada govorimo o radnim mjestima i dakle o svim e, ekonomskim aspektima industrije, moram se zapitati sljedeće. Želimo li da propisi Europske unije e, dodatne propise o biološkoj raznolikosti? Naravno, sve vrijednosti e, koje se tiču biološke raznolikosti i općenito e, značaja šuma za klimatske promjene, to je sve iznimno važno i to su vrijednosti kojih se moramo pridržavati. Međutim, kada govorimo o industriji i o zapošljavanju, pitanje je trebaju li nam dodatni propisi u području biološke raznolikosti, trebaju, li nam kriterije o održivom gospodarenju šumama ako ne možemo ista pravila primjenjivati i na treće zemlje. Moje mišljenje, dakle govorim iz perspektive vlasnika šuma također, ono što je bitno jest vidjeti što Europska unija može učiniti kako bi e, dovela do toga da šumarski sektor da svoj doprinos gospodarskom rastu i zapošljavanju. Ono što je bitno u svemu tome jest kako promicati uporabu drva. E, možemo koristiti drvo za iste namjene kao i e, za kao i naftu. Ono što nam sada treba je nov način razmišljanja u e, poticanju bioekonomije u čitavoj Europi. Hvala vam na pozornosti. Nakon ova dva izlaganja predviđeno je da se održi sesija postavljanja pitanja i odgovora. Naravno, koji će se odnositi na izlaganja dvojice govornika. Zamolio bih e, sada kolege zastupnike da postave pitanja e, našim izlagačima, a nakon toga će se moći postavljati nakon toga će moći postaviti pitanje i drugi prisutni. Prva će naravno dobiti riječ e, gospođa Kestinger, a nakon toga čekam da se jave za riječi drugi kolege. Naravno, e, Tematski smo podijelili naš poslijepodnevni rad, pa će se i nakon drugog e, dijela izlaganja, nakon druga dva izlaganja moći postaviti pitanja. Hvala lijepa. E, jako mi se svidjelo ono o čemu je govorio e, gospodin Mauser E, jako je važno učiniti šumarstvo privlačnim i za mlade ljude. E, to me zanima što se zapravo radi kako bi se potaknuli mladi naraštaji da uđu u ovaj sektor. E, znam da je to u Austriji uvelike povezano sa daljnim usavršavanjem, osposobljavanjem, postoje razne ponude i postoji potpora i tu bi me prije zanimalo budući da je ovo područje iznimno povezano sa radnim mjestima, e, postoje li određene brojke, podaci što se tiče potencijala za otvaranje takozvanih zelenih radnih mjesta? E, kakve su procjene u tom pogledu? Smatram da je ovo jako važan pristup koji trebamo dalje razvijati, posebno kada se radi o tome da se otvore nova radna mjesta u ruralnim područjima. Znamo da se seoska područja moraju boriti sa problemom e, odlaska stanovništva, a ti bi se problemi mogli riješiti i uz pomoć šumarstva. Hvala. Thank you, Mr. Chair. I um, agree with a lot of, of the things that, that the speakers have uh, said. Eh, it is a very interesting approach. se s velikim brojem onoga što su rekli kolege. To je vrlo važan pristup, taj strateški dokument komisije. Postoji nekoliko stvari koje biste mogli više produbiti. Međutim, nameće se sljedeće pitanje drvna industrija u Europi se bitno mijenja. Pojavljuju se nove vrste tekstila. Banje se koristi papir, što možda smanjuje industriju papira drvo se može koristiti za različite vrste energije u budućnosti. Mislim da postoji zapravo neizvjesnost o tim pitanjima. Ja e, dolazim sa sjevera Europe. U Finskoj i u Švedskoj šume predstavljaju velik dio našeg teritorija. U drugim dijelovima Europe pak e, došlo je do deforestacije primjerice prije tisuću godina u Grčkoj kada je velik dio šume nestao. Bili e, se trebalo težiti tome da u Europi veći dio teritorija bude pod šumama. To bi moglo otvoriti nova radna mjesta, omogućiti blagostanje i e, možda bi se pošumljavanje e, moglo povećati. Ne znam je li to mišljenje, pitanje postavljam objema govornicima. Hvala sada gospodin Lazu. Hvala. Kao što znate, europske šume Ponao su francuske šume zaista e, se smanjuju. Ništa se ne radi kako bi se tome stalo na kraj. U Kini je u godinu dana su se je podvostručila uvoz iz Europske unije, a masa drveća je otišla samo za e, Kinu. Naime, u Europi dolazi do velikih gubitaka, ako ništa e, ono za pilane, jer e, Kina koristi e, europsko drvo da, izrađuje namještaj pa ponekada ponovno prodaju u Europu. Sramotno je kada vidimo da je Europska unija jedina sila u svijetu koja zapravo uopće se ne bavi time. Rusija, Kanada, kao i Sjedinje američke države, pa čak i neke afričke zemlje drastično su ograničile izvoz drva. E, što mi čekamo da napravimo baš to isto. Hvala, sada kaka košnja. Predsjedniče, hvala za riječ. Gospodin eh, Mauser je u svom izlaganju ukazao na činjenicu da je eh, drvni sektor gotovo iste vrijednosti kao i eh, sektor motorizacije. Na osnovu čega pravite tu usporedbu? i što uzimate u obzir kako biste to izračunali? Hvala. trope. Hvala. Bilo mi je jako drago čuti da je, su uloženi napori kako bi se ostvario kompromis. To je jako dobar eh, <clears throat> dobar primjer jer kompromise mogu omogućiti dobre rezultate. Ova strategija se usmjerava na razvoj šuma. U Litvi <clears throat> održivo šumarstvo može se promicati samo ako se zadruge i sindikati o tome dogovore. To je zadatak koji bi trebali obavljati profesionalci. Damo li pomoć sektoru šumarstva, morali bismo ga usmjeriti ka udrugama privatnih vlasnika šuma. Morali bismo također aktivno raditi na promicanju područja pod šumama. Došlo je zaista vrijeme da se raspravlja o tome da sektor šumarstva može biti potvrgnut sličnim reformama koje postoje u sektoru poljoprivrede. Šumarstvo ima osim toga jednu socijalnu dimenziju i rekreativnu dimenziju. U Litvi kao i u drugim baltičkim zemljama Mm, sve manje i manje ljudi e, radi u šumarstvu, pa vidimo iz toga da se atraktivnost tog sektora smanjio. Hvala lijepa. Riječ ima gospođa Tajer. Hvala lijepa. Ovo što smo čuli e, bilo je zaista zanimljivo. Htjela bih govoriti o uredbi o e, zaštiti okoliša i njezinom učinku na šumarstvo. U ovih nekoliko mjeseci koliko sam članica ovog odbora čula sam puno toga o posljedicama koje nisu namjere. Ponekada krenemo od najboljih namjera, a ono što se dogodi upravo je suprotno. Naravno, treba se zalagati za najbolje prakse i za održivost. Međutim, to ne znači da e, sve treba regulirati i integrirati. Htjela bih spomenuti e, po na osob direktivu o staništima habitatu. U Ujedinjenom kraljevstvu područje pod šumama se zapravo ne razvijaju na ispravan način. Naime, budući da su staništa zaštićena, ljudi zapravo e, ne žele krenuti u gospodarenje E, pošumljenim područjima jednostavno zato što se boje da će prekršiti zakon. A gospodarenje staništima upravo bi omogućuje da se neke vrste zaštite. Dakle, htjela bih vas pitati kako vi gledate na ovakve različite zahtjeve koje e, vidimo da postoje iz različitih e, u različitim zakonskim propisima. Gospodin Federli. Hvala lijepa. Pred nama je danas vrlo značajno pitanje. Ja sam iz Švedske, a e, šume su važan dio našeg gospodarstva i e, puno radnih mjesta u Švedskoj je u šumarstvu. Radi se o strategiji za cijelu Europu. S mnogim se stvarima moramo baviti. Vi govorite o zaštiti i o proizvodnji. Jesu li to dva suprotna pojma ili se, su pak ta dva pojma komplementarna? Javlja se također pitanje biološke raznovrsnosti naših šuma. I e, ono što rekla kolegica e, McIntyre, šuma kojom se dobro gospodari ostvarit će veći stupanj biološke raznolikosti nego ona koja se prepusti sama sebi. Mi u Švedskoj imamo pojam zelenog zlata a to su za sada neotkrivene mogućnosti za više proizvodnje kako bi se smanjila fosilna gorila. Pa mi koristimo e, ulje borova da bismo iz njega proizvodili i e, ulje dakle za grijanje i dizel za automobile i to se primjenjuje i u mnogim drugim e, područjima sjever i jug Europe na različiti način upravljaju i gospodare šumama. Pred nama je puno izazova i moramo zaista ponekada paziti kako koristimo riječi. Deforestacija u jednoj zemlji znači sjeća šuma. U Finskoj i Švedskoj mi radimo na tome da imamo više šuma, puno više šuma nego što smo imali prije 50 godina, jer ono što sjećamo, sjećamo prema planu. Dakle, trebamo vidjeti kako ćemo gospodariti šumama. Mislim da e, ako bi zakonski propisi o različitim vrstama šuma došli iz ovog doma, da bi došlo do velikih problema zato što su šume u jednoj zemlji, od jedne zemlje do druge vrlo različite. Međutim, morali bismo imati strategiju koja će povećati proizvodnju, gospodarstvo i radna mjesta. Ako mi e, želimo u tom svijetu gledati na naše šume, e, od toga bi sigurno imali koriste i gospodarstvo i okoliš i na taj način bi se omogućilo da se pomalo prestanu koristiti fosilna goriva. Bilo bi jako dobro da u ovom parlamentu raspravljamo o, puno aspekata vezanim za šume. Je li ovo što ste govorili više nešto što je rekreacija ili možemo imati i ekonomski jaz. Hvala. A sada riječ ima gospodin Hausling. Hvala lijepa. Moram e, reći općenito da je naglasak uvelike sjevernoeuropski. E, međutim, smatram da zapravo moramo primjenjivati potpuno drugačiju strategiju od one koja se primjenjuje u Njemačkoj ili u Švedskoj. Možda bismo trebali razmišljati o sjevernoeuropskoj i južnoeuropskoj šumarskoj strategiji. Zapravo je teško e, sve to objediniti. E, gospođa McIntyre i drugi govorili su o ekološkom zakonodavstvu. E, koje treba obuhvatiti i šumarstvo. Međutim, to se ne slažem. Šumarstvo obuhvaća ne samo eksploataciju drvnih trupaca, nego tu postoje brojni drugi aspekti. Ako govorimo o biološkoj raznolikosti u Europi, onda moramo voditi računa o 5% korisne površine i iskorištavanju. Kao i u poljoprivrednoj politici moramo biti u stanju definirati ciljeve i pronaći brojne rješenja. Zato me iznenađuje što je gospodin ne rekao da politika ne treba dalje smetati nego da se treba izdvojiti i onda da ne bismo imali nikakvih problema. Ja vidim velike probleme što se tiče intenzivne eksploatacije, odnosno prekomjerne eksploatacije. E, to je nešto što moramo uzeti u obzir. E, to je uvelike u središtu gospodarskih razmatranja. Međutim, ne možemo zanemariti i druge aspekte. Gospođa Miller, hvala lijepa. E, što se tiče šumarske strategije, čuli smo pokoju riječ o radnim mjestima, o strategiji, međutim nismo čuli ništa konkretno i ne znamo smatrate li vi da je ovo dobar pristup koji je ugrađen u šumarsku strategiju. E, željeli bismo čuti od vas e, i što smatrate da nije dobro u šumarskoj strategiji, gdje postoji prostor za kritiku jer mi se čini da e, ne postoji e, dovoljna eksploatacija, posebno kada govorimo i o privatnim korisnicima. E, što možemo učiniti kako bismo osigurali nove proizvode i otvaranje novih radnih mjesta? ako ne znamo na koji način možemo iskoristiti drvo. Tu moramo raditi na suradnji, kooperaciji sa privatnim vlasnicima šuma. Mislim da je važno da planovi za gospodarenje šumama budu nešto što će se raditi na dobrovoljnoj osnovi zato što će vlasnici šuma biti sigurni i uvjereni e, da će moći dobro koristiti sirovinu, a na taj će se način e, očuvati i osigurati održivost šumskog fonda. Hvala lijepa. Čuli smo dakle sve zastupnike koji su se željeli javiti za riječ. Sada ću zamoliti naše goste da odgovore. Naravno, odgovorite na ono pitanja na koje želite. Hvala lijepa predsjedavajući. Zahvaljujem se svim članovima odbora na pitanjima i na komentarima. kako pitanja, tako komentari bili su izuzetno važni. Govorili ste o industriji, o šumarstvu i promjeni šumarske industrije. U budućnosti će se šumarska industrija u potpunosti promijeniti, stalno se situacija mijenja. A proizvodi koje ćemo proizvoditi za 10 ili 20 godina nisu oni koji se proizvode danas, niti su isti kao oni koji su se proizvodili prije 10 ili 20 godina. To je tako zapravo e, svugdje u svim industrijama svijeta i e, tako je dakle i u Europi. Što se tiče e, tekstila, recimo sada će se iz drva proizvoditi više tekstila, a manje papira. To je jedan cjeloviti trend. Kao što sam spomenuo, cjelokupna e, e, cjelokupne šume u Europi stalno se povećavaju. Dakle, ne samo stabla, već i sama e, površina gdje stabla rastu. To stalno u Europi se širi. Velik broj pitanja bio je usmjeren na razliku između sjevera i juga Europe. Mislim da je upravo iz tog razloga potrebna strategija, a ne politika. Potrebna nam je harmonizacija i koordiniranje raznovrsnih politika koje se odnose na donošenje odluka iz sektora šumarstva. Međutim, nije potrebno imati pravu politiku. Zašto? Pitanje je kakvu ulogu ima šuma, na koji je način koristimo. Dakle, kakve su koristi od toga? Odgovori na to vrlo su različiti u sredozemlju, u srednjoj Europi ili na sjeveru Europe. Dakle, tu ne možemo imati iste politike, ali potrebno nam je koordinacija kako bi se cjelokupno pitanje putem strategije poboljšalo. Nadalje, postavljeno se pitanje je li potrebno imati uredbe o okolišu. Odgovor je da, naravno, ali kada govorimo o radnim mjestima, o industrijama, onda se možemo pitati jesu li je li zakonodavstvo koje se odnosi na okoliš nešto čiji je cilj birokracija ili nešto drugo. Je li cilj znati kako koristimo resurse kojima raspolažemo? Kada govorimo o ekosustavima, onda treba pitati i jesmo li uspjeli koristiti ekosustave i kakve usluge tu možemo pružiti može li nam to omogućiti da u Europi stvorimo novi rat, nova radna mjesta, drugim riječima novu vrstu blagostanja? I to je pitanje koje vrijedi kako na sjeveru, tako i na jugu Europe. Kao što sam spomenuo o fosilnim gorivima. U Finskoj do kraja ovog stoljeća ciljamo na to da u potpunosti prestanemo koristiti fosilna goriva. U Finskoj, ako ne koristimo drvo i e, stabla, odnosno drvo, dakle to i šume, nećemo uspjeti. Nama je, dakle, jedina mogućnost da to ostvarimo taj da koristimo šume. E, među pitanjima bilo je je li taj pristup ispravan. Dakle, je li dobro povećati suradnju, je li dobro imati holistički pristup za strategiju. Umjesto da se, dakle, da ima strategija, a ne politika gospodarenja šumama ono što je najbitnije od svega je zapravo primjena svega toga. Potrebno je pravilno primijeniti to što se dogovori. Potrebna je suradnja između država članica i dionika. To je ono što je stvarno mjerilo i što stvarno treba napraviti u provedbenom planu. Hvala za ova pitanja. Gospođa Kestinger je pitala. Gospođa Kestinger je postavila pitanje koliko je meni poznato. O tome nemamo e, zaključke na razini Europske unije, međutim time se bavimo na brojnim razinama. Tu bih podsjetio na aktivnosti koje se odnose na biogospodarstvo, a naglasak je na novim vještinama i kvalifikacijama kako bi se razvijalo biogospodarstvo u Europi. To se odnosi i na šumarstvo. Znamo da u nekim zemljama postoje konkretne mjere koje se uvode kako bi se promijenio školski kurikulum i kako bi se e, mladi osposobljavali za E, nova zanimanja u sektoru šumarstva. E, postoje e, primjeri najbolje prakse koji bi se dalje mogli širiti i u druge zemlje u Europi. Gospodin Eriksson i neki drugi govorili su o pitanjima regionalne diferencijacije. Da, u jednom od slajdova govorio sam o tehničkim pitanjima. E, značenje šuma različito je u različitim područjima Europe. Rješenja će biti različita i doći će do veće diversifikacije industrije u budućnosti s obzirom na regije. E, što se tiče ravnoteže u e, između zaštite i proizvodnje, ta će ravnoteža biti različita u različitim regijama. To će biti na pojedinim društvima da o tome donose odluke. odluke. Postojeće smjernice, međutim, e, u ovoj raspravi moramo biti svjesni ogromnog potencijala e, za doprinos šumarstva biogospodarstvu i tu ne smijemo zanemariti ekonomski aspekt. E, Gospodin Kušmen je također postavio jedno pitanje e, na koje je lako dati odgovor. Uzeo sam statističke podatke Eurostata. Ondje postoji definicija e, Eventualni nedostaci ili prednosti povezani su sa podacima iz Eurostata. Postoje određene nedostaci i određene prednosti. Ja sam o tome govorio tijekom svog izlaganja, međutim u ovom trenutku ne postoje usporedivi ili usuglašeni podaci na razini cijele Europe kako bismo mogli imati kvalitetne usporedbe. Osim toga, što se tiče propisa na području zaštite okoliša, e, to je ključni element e, šumarskog sektora u Europi. Mi moramo objediniti višefunkcionalni pristup i pomiriti različite e, potrebe i zahtjeve što se tiče gospodarenja šumama. Tu postoje određeni nedostaci. E, mi moramo znati da u nekim drugim regijama postoji sasvim drugačiji pristup. S jedne strane postoji e, poljoprivreda, šumarstvo, s druge strane netaknute šume. E, to nije način na koji Europa postupa u odnosu na šume. Mi imamo integrirani funkcionalni pristup koji ima određene prednosti, ali isto tako i nedostatke. Rješenje će biti različito od regije do regije. No, ima jako puno različitih aspekata, različitih interesa i tu ne smijemo zaboraviti da postoji ogroman spektar ekonomskih pitanja tu postoji jedno pitanje što se tiče nedostataka u strategiji. Mislim da postoji veliki korak prema naprijed u strategiji što se tiče e, šumarskih e, sektora i e, takozvanih downstream djelatnosti koje su povezane sa gospodarenjem šumama. Tu smatram da se to moglo bolje elaborirati u strategiji. Načelno u strategiji se obrađuju sve relevantne metode, ali ključna će biti provedba i pitanje konkretnih odluka što se tiče ostvarenja ravnoteže između zaštite i proizvodnje. Ravnoteža između ekoloških i ekonomskih aspekata je nešto što ovisi o konkretnim regijama, a to je ono o čemu će odlučivati nadležna tijela. E, čini mi se da sam odgovorio na sva pitanja, iako nisam spomenuo sve zastupnike koji su postavili pitanja. Zahvaljujem. Hvala lijepa na vašim izlaganjima. Dobili smo puno novih informacija i to će nam pomoći da se pripremimo za odgovarajuća područja i tematske diskusije na području šumarstva. Zahvaljujem na vašem doprinosu, a sada dajem riječ e, gospodinu profesoru Šiškovu. Hvala vam lijepa. E, kratka stanka. Kratka tehnička stanka. Sljedeći govornik bit će profesor Šiško, a nakon toga e, gospodin Simons. Mislim da je to i logično. Jer je tako predviđeno i u našem programu. Hvala vam lijepa što ste nam se pridružili i što ste došli na ovaj sastanak. Slobodno možete još ostati u dvorani. Profesor Šiško se priprema. E, on je profesor na sveučilištu u Varšavi. E, predaje teme iz područja poljoprivrede i šumarstva. Bio je ministar zaštite okoliša. Ako ste spremni, možemo prijeći i na vaša izlaganja a riječ će biti o multifunkcionalnosti šuma i pitanjima zaštite šuma, zaštite okoliša. Mi smo spremni, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Poštovani članovi odbora, zahvaljujem na pozivu na ovaj sastanak. E, govorit ću i u ime Međunarodnog istraživačkog tima s kojim sam surađivao. Nema nikakve sumnje da Europa treba šume i treba šumarsku strategiju. To je izvan sumnje. Zašto? Naprosto zato što smo suočeni sa određenim konkretnim činjenicama i okolnostima koje su od velikog interesa za cijeli svijet. Kao prvo dolazi do povećanja emisija ugljikovog dioksida u atmosferu, dolazi do degradacije tla i gubitka brojnih vrsta. A osim toga, četvrti veliki problem je povećanje broja nezaposlenih i smanjenje broja radnih mjesta u ruralnim područjima. E, postoje razne reakcije i na globalnoj razini, na razini Ujedinjenih naroda, a isto tako i druge reakcije. E, postoji koncept održivog razvoja iz Rio de Janeira i doneseni su zakonodavni akti e, konvencija o zaštiti od klimatskih promjena, konvencija o biološkoj raznolikosti, e, a i na lokalnoj razini postoje reakcije. Europska unija također je poduzela određene mjere Postoji energetski paket, klimatski paket, Natura 2000, Europska konvencija za zaštitu okoliša. Dame i gospodo, svi ovi problemi koje sam spomenuo, staklenički plinovi, degradacija tla, gubitak biološke raznolikosti, gubitak radnih mjesta, sve je to međusobno povezano i mi svakako možemo reći da postoje određeni temeljni koncepti održivost CO2 uloga šuma sve su to važni elementi koje, koje trebamo uzeti u obzir. Osim toga, postoje određeni aspekti koje ne smijemo zanemariti, a to su financijska sredstva. E, moramo vidjeti na koji način možemo financirati i osigurati financijska sredstva kako bismo ostvarili ciljeve koje želimo postići. Uzmimo jedan primjer. Ovdje možete vidjeti e, vrste koje gubimo na raznim mjestima u Europi. One su povezane sa različitim ekosustavima, a ti ekosustavi povezani su i sa e, distribucijom e, ugljika u tlu i u biljkama. U Europi postoji sustav trgovanja emisijama i postoji također i cijena za CO2. E, već prema tome na kojoj razini ta cijena određuje se vrijednost i već smo u određenim trenucima bili na 76 e, eura. Sve to pokazuje da CO2 ima važnu ulogu u odnosu na određene vrste. Ukoliko bismo sada saželi sve vrste, mogli bismo reći da su naše šume jako važne i e, to ne smijemo podcijeniti. Istodobno smo suočeni i sa važnim pitanjem e, kako je raspodijeljena e, biološka raznolikost u našim šumarskim sustavima postoji sustav u kojem imamo 160 tona CO2 i iz godine u godinu ta vrijednost raste. Svake godine sve je skuplje nositi se s ovom problematikom, e, posebno e, kada krenemo od toga koju cijenu je imao CO2. E, povrh toga postoje vrlo rijetke vrste koje uspijevaju samo u određenim područjima, u određenim ekosustavima i to jedino ukoliko postoji odgovarajuća ravnoteža što se tiče CO2. E, spomenuo bih i strategiju Natura 2000. Postoje određene vrste koje se moraju zaštititi budući da e, mogu preživjeti samo u nekim ekosustavima. Međutim, to možemo preračunati u sasvim konkretne vrijednosti. E, preko 300 tona e, CO2 e, je količina o kojoj govorimo ukoliko bismo to ispustili u atmosferu. Međutim, istodobno gubimo sve te vrste. Tisuće eura su potrebne kako bi se sačuvala bioraznolikost. Na nama je što ćemo učiniti? Mi moramo poduzeti odgovarajuće mjere, moramo zaštititi sirovine, drbne zalihe i šume, a istodobno moramo smanjiti emisije CO2 u atmosferu. E, upravo e, mi je rečeno da moram govoriti sporije, ali nažalost imam samo 10 minuta. E, no, ako dopustite, spomenuo bih još nešto. Šume predstavljaju veliku šansu što se tiče uravnoteženog razvoja ruralnih područja. Pritom, moramo razmisliti i o mogućnosti uključivanja šuma u sustav trgovanja emisijama. E, to bi definitivno bilo moguće. Zašto? E, daću vam e, jedan primjer. Donijeli smo direktivu koja se odnosi na hvatanje i skladištenje ugljika Cijena je tada bila 60 do 180 eura po toni. Ukoliko budemo dobro gospodarili šumama i e, vodili računa o biološkoj raznolikosti, iste učinke možemo ostvariti i ako cijena bude 3 eura po toni. Ne bi li e, vrijedilo truda razmisliti o tome? Postoje i drugi argumenti koji govore tome u prilog. U Europskoj uniji postoje milijuni hektara hektara na kojima e, je tlo uništeno u šumarskim područjima. E, ova izjava počiva na najnovijim podacima. Možemo zapravo godišnje skladištiti 600 tona CO2 godišnje. Za to su potrebna određena financijska sredstva, a njih možemo uložiti u očuvanje biološke raznolikosti, međutim postoje različite mogućnosti. A ako ostvarimo uštede, možemo, ih, možemo ta sredstva iskoristiti za otvaranje novih radnih mjesta. Milijuni hektara, dame i gospodo, ne funkcioniraju i ne koriste se onako kako bi to trebali. Oni bi se mogli koristiti e, u, kao ponori ugljika i onda bismo e, mogli ostvariti velike uštede. A te uštede i ta financijska sredstva mogli bismo iskoristiti za e, otvaranje novih radnih mjesta. Ne radi se samo o uništenim šumama, nego i uništenim poljoprivrednim površinama. E, tu bi smo mogli e, ostvariti e, smanjenje CO2 od jedne tone po hektaru. Tu postoji i određena pravna pitanja. S pravom je spomenuto da određene zemlje imaju bolju kulturnu tradiciju što se tiče šumarstva. To je očito. Međutim, ono što je ovdje važno je da radimo na jednom modelu. E, Postoje konvencije u Europi prema kojima je potpuno jasno definirano da ukoliko uhvatimo određene količine e, ugljika možemo ih oduzeti od onih količina koje su sadržane u našim emisijama CO2. E, iz toga proizlaze i ekonomske prednosti. Postoje brojne mogućnosti koje ovdje možemo primijeniti kako bismo ostvarili poboljšanja i osigurali održiv razvoj. E, mogli bismo raditi na ponovnom pošumljavanju, a spomenuo bih i jednu temu o kojoj je već bilo riječi. E, želimo spriječiti masovnu pojavu štetnika i šumskih požara. E, to su problemi koje trebamo riješiti jer to je velika šansa koja otvara mogućnosti za uštede. Zaključno, dame i gospodo, želim naglasiti sljedeće. Svaka zemlja ima određene okolnosti s kojima je suočena. Ja dolazim iz Poljske. Meni je drago i ponosan sam što je Poljska primjer za uravnotežen razvoj šuma na globalnoj i na europskoj razini. Imamo sve veće površine pod šumama, iako koristimo naše drvne zalihe, bavimo se lovom, e, skupljamo gljive, ali niti jedna od vrsta koje su obuhvaćene programom Natura 2000 nije izgubljena. Osim toga, postoje ustavne odredbe o zaštiti šuma i mi smatramo da nova šumarska strategija u Europi predstavlja nešto što je svakako potrebno, ali potrebno je uzeti u obzir i nacionalne okolnosti. To moram jasno reći. Osim toga, potrebno je šume uključiti u sustav trgovanja emisijama. E, već sam rekao to je potrebno učiniti jer to će biti daleko jeftinije od nekih drugih mjera. Na taj način možemo očuvati radna mjesta i sačuvati biološku raznolikost. Na koncu zahvaljujem na pozornosti i pozivam vas da proučite što je to što mi radimo na našem sveučilištu, jer za nas je najvažnije osigurati eh, hvatanje i skladištenje ugljika, raditi na zaštiti šuma i smanjenju emisija. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine profesore. Zahvaljujemo vam na tome što ste došli na ovaj sastanak i podijelili s nama ove informacije. A sada dajem riječ gospodinu Simonsu koji će nam predstaviti drugu temu. E, govorit će o e, globalnoj odgovornosti za šume paneuropskim i međunarodnim sporazumima o šumarskim pitanjima. Ja vam već unaprijed zahvaljujem na tome što ćete s nama podijeliti globalnu perspektivu na području šuma. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. E, zahvaljujem tajništvu i stranci zelenih na tome što su me pozvali da govorimo ovdje o globalnoj odgovornosti za šume, paneuropskim i međunarodnim sporazumima o šumarskim pitanjima. Želio bih danas s vama razgovarati o pet pitanja koja se odnose na šume, šumarska pitanja, globalnu dimenziju, a isto tako europsku dimenziju kao i nacionalnu dimenziju. Što je zapravo šuma? Šuma se sastoji od drveća. drvo je ona krasna međugeneracijska stvar, poklon koji živi duže od ljudi. E, najpametniji arhitekt najsposobniji projektant nikada ne bi uspio izgraditi drvo. Ako pogledamo krivulju tranzicije šuma od prirodne šume do šume koja propada do e, ponovnog pošumljavanja, tu postoji jedna krivulja koju zanemarujemo. E, drva, drveće se razvijalo 350 milijuna godina, e, tropske prašume 200 do 20 milijuna godina. Šume su se razvijale i u vrijeme kada je bilo toplije i kada je koncentracija CO2 bila deset puta veća. Drveće je omogućilo ljudima da žive na ovom planetu. Jedan od problema sa šumama je kako ih definirati. Trebalo nam je 18 godina da definiramo šume, 8 godina nakon Kijota. Zašto? Mi ponekad imamo institucionalnu perspektivu i bavimo se pitanjem šuma, a ponekad e, govorimo o korištenju e, šumarskog tla. Ponekad imamo šumarske površine sa šumama i nekad bez šuma. I sada jedno e, pitanje za sve. Možete li vidjeti znakove deforestacije? Ako možete, onda ste u krivu jer ta površina po definiciji je samo privremeno nepošumljena. Nema šumski pokrov i zato postoje određene manipulacije što se tiče definicija. E, ovdje možete vidjeti prikaz šuma na svijetu. 60% pokrova su tamnozelena područja. Ovdje možete vidjeti E, pogled svijeta koji ima poljoprivrednik. A više od 60% e, pokrova šuma je zapravo na poljoprivrednim površinama. Ako to objedinimo, a ispričavam se 8% onih ovdje koji su daltonisti i ne vide razliku između ovo dvoje, možda bismo zapravo svi trebali promatrati šume i prirodne šume i kultivirane šume zajedno. Prije 20.000 godina imali smo oko 10% globalnog šumskog pokrova. Prije 10.000 godina imali smo oko 60% globalnog šumskog pokrova a danas imamo 30%. E, je li se šumski pokrov prepolovio ili utrostročio? E, rast drveća je dugotrajni pothvat. Ne može se uklopiti u jednu europsku politiku. Definitivno moramo razmišljati dugoročno kada razmišljamo o šumama. Krenimo sada na put oko svijeta da vidimo što se dogodilo. 80-ih u Nigeru, e, na jugu Nigera. Bilo je jedno područje e, sa vrlo niskom razinom šumskog pokrova i iskorištenosti površine. Međutim, e, promijenjena je politika i u toj regiji sada imamo oko 5 milijuna odnosno proizvodnju 5000 tona ekstra hrane nego što je bio slučaj prije. Kada se radi o vodi, dosta smo toga čuli danas e, o europskom sustavu trgovanja emisijama. Potrebno je 2000 litara vode kako bi se proizvela e, jedna tona ugljika. Ako je cijena ugljika 5 eura tona, onda kupujete 4000 e, e, boca ove vode. Postoji jedno važno pitanje koje je povezano sa šumama. Postoji forum e, potrošačkih roba koji obećava da će do 2020. svi nabavni lanci biti na nultoj stopi što se tiče ponovnog pošumljavanja. Što se tiče ciljeva bioraznolikosti, ondje se izrekom spominju šume. Ciljevi održivog razvoja uključuju dva cilja koja su izravno povezana sa šumama, 15,2 e, i 15,6, a isto tako postoje ciljevi što se tiče vode. Postoji ogromna raznolikost u Europi, međutim postavlja se pitanje na kako se nositi sa e, ovom velikom raznolikošću. Imamo oko 500 različitih vrsta, a u Keniji oko 100.000 različitih e, e, vrsta drveća. Ogromna je raznolikost Prešao bih na treću temu. Pogledajmo globalnu dimenziju šumarstva. Izaberite bilo koju zemlju na svijetu, svoju e, najdražu zemlju. E, tu možete vidjeti neto rast šuma i možete vidjeti da je Europa ostvarila dobre rezultate, ne kao Kina, ali prilično dobro. Međutim, zahvaljujući ovoj strategiji možemo biti i bolji. Što mislite koji je najmanje tajništvo SAD-a u UN-u? Za šume, četiri osobe. Odgovorne su za 4,1 milijardu hektara na našem planetu. Četiri osobe. Malo tajništvo. Ne posvećujemo dovoljno pozornost šumarstvu. E, razina pozornosti za šume smanjuje se došlo je do ogromnog smanjenja. E, u Riju se razgovaralo o četiri pitanja. Bio je raznolikost, klimatske promjene, dezertifikacija i šume. O šumama e, smo raspravljali i nismo uspjeli ostvariti dogovor. 2007. smo došli do čega? Neobvezujućeg pravnog instrumenta na međunarodnoj razini. Europa ima šansu predvoditi što se tiče razvoja i promicanja šumarstva. Ne radi se o primjeni strategije u svrhu kontrole, reguliranja, nego e, promicanja i poticanja rasta. Puno je bilo riječi o međunarodnim procesima, međunarodnom panelu za klimatske promjene. E, Međutim, oni su odvojili određene aspekte prilagodbe i ublažavanja, ali to ne možete. Jer energetika i e, promet su dva sektora koja ako se promatraju zasebno nas neće spasiti. Sljedeće godine ponovno će se voditi pregovori o šumarstvu i europski doprinos će biti značajan. Ako pogledamo europsku dimenziju, ako uzmete Portugal, imate 5% državnog vlasništva nad šumama, a u Poljskoj 85%. Jedna od stvari koju možete vidjeti u Europi je u prosjeku niža razina državnog vlasništva nad šumama. Više ima privatnih vlasnika i zato treba raditi na promicanju javnog vlasništva. Najveća svjetska organizacija za certificiranje e, bavi se ovim pitanjima i najviše je ostvareno u Finskoj. A ako pogledamo aspekte šumarstva i biomase, to su E, segmenti koji će dati najveći doprinos. Ako pogledamo Francusku, e, postoji mogućnost e, da se i na poljoprivrednom zemljištu poveća šumski pokrov, ali ne samo to, nego da se poveća i rentabilnost. Odatle možete nabaviti drvo, prirodne šume, nasadi, poljoprivredna gospodarstva, a možda je najveća neiskorištena mogućnost u malim šumama koje su u privatnom vlasništvu. One se trebaju uključiti u udruženja kako bi se otvarala nova radna mjesta. Postoje mogućnosti ne samo što se tiče drvne građe, nego i što se tiče obnovljivih izvora energije. Postoje mogućnosti i što se tiče e, prinosa, što se tiče proizvoda e, koji e, se baziraju na drvu. Činjenica je da je cjelina više od skupa pojedinih dijelova. Znamo da zloupotrebljavamo resurse, a šume nam tu mogu pomoći. Ako pogledamo situaciju s lijeve i s desne strane, koje ovdje možete vidjeti, ono što ćemo mjeriti u budućnosti je ono što je iznad crte i ono što je ispod crte. E, Finska, Brazil i Kanada imaju najveći šumski pokrov, to možda nije iznenađenje. Radi se o budućnosti Europe. Strategija se treba koristiti za promicanje biogospodarstva i za omogućavanje privatnim šumama da ostvaruju bolje rezultate. Zašto ulažemo tako malo u održivo gospodaranje šumama? Provedba strategije glavni je izazov pred vama. I na koncu jedna misao. Oni koji promiču održivo gospodarenje šumama žive duže, imaju više prijatelja i imaju bolji ljubavni život. Ako nam ne vjerujete, probajte i vidjet ćete. Hvala na pažnji. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do... Hvala lijepa. A sada prelazimo na pitanja i odgovore. Najprije gospodin Dorfman. Izvolite. E, Pani poslije Kostinger. Ne, ne želite se javiti za riječ, onda gospođa Kestinger ima riječ. Hvala lijepa. Mislim da su ova dva izlaganja bila vrlo zanimljiva. Imala bih jedno pitanje koje se odnosi na sustav trgovanja emisijama i mogućnosti ostvarenja rezultata. Znamo da u Europi imamo oko 6 milijuna vlasnika šuma. 60% je u privatnim rukama u Europi, a sustav e, trgovanja emisijama značio bi da se sve mora prodati u sklopu sustava da li bi to uopće bilo moguće u praksi? A osim toga, taj se sustav u Europi i onako mora reformirati. Kako bi to uopće izgledalo? Jer ako pogledamo brojke, čini mi se da to baš nije realno. Jedno pitanje za gospodina Simonsa. Ovaj globalni pristup eh, mi se doista sviđa. Apsolutno se slažem s vama. E, održivo gospodarenje šumama jako je važno i predstavlja nešto što može obogatiti sve segmente i u svakom slučaju je to nešto na čemu trebamo raditi u budućnosti. Hvala lijepa. Hvala. E, radilo se sasvim sigurno o jako zanimljivom izvješću. Hvala gospodine predsjedatelju. Htjela bih svima reći da su izlaganja bila vrlo zanimljiva. Htjela bih da se svi podsjetimo kako su evropske šume vrlo jednostavne imamo nisku razinu raznolikosti. I to nije nešto o čemu se razmišlja. U sjevernoj Europi 99% vrsta nalazi se na jednom hektaru. Vrlo ih je teško iskorijeniti. 1 do 2% su vrlo specifične vrste koje mogu preživjeti samo u određenim okolnostima. Naše šume bitno se razlikuju od tropskih šuma. 90% je tamo, tamo je 90% posebnih vrsta, a vrlo je malo općih vrsta. To znači da bi naše europske šume trebale biti dobar temelj za produktivnu šumsku industriju. Međutim, na našoj planeti sve je više ljudi i sve manje prostora za rasti i uzgoj vrsta. Naime, proizvodnja ne raste jednakom dinamikom kao i broj stanovnika. Imamo samo jedan planet i bit će nam potrebna potreban građevni materijal koji smo do sada dobivali od šume. No također nam treba energetika, nove kemikalije koje neće biti opasne, pozdravlje i treba nam velika količina tekstila. Osobno vjerujem da velika količina celuloze da će se to u 5 do 10 godina prebaciti na proizvodnju tekstila. Zatim bitne su emisije CO2, bitno je da zrak i voda budu čisti i upravo zato su šume od iznimno velikog značajna u lokalnoj zajednici, a i šire. Ja živim usred švedskih šuma. Na stotine kilometara od gospodarstva na kojem živim protežu se samo šume. Međutim, kada govorimo o europskoj strategiji za šume, ne smijemo zaboraviti jednu činjenicu, a to je da šumske sirovine iz šuma kojima se pravilno gospodari predstavlja jedinu sirovinu koju mi kao ljudi možemo pristupiti. To je jedina sirovina koja ima i ekološke prednosti. Riječ je o iznimno značajnim resursima i zato bismo trebali obnavljati i ponovno koristiti proizvode dobivene iz drva, odnosno iz šuma. Hvala lijepa. Evo postavit ću vam pitanje ja. Ukazali ste na to da postoji određen način financiranja za uzgoj šuma. Možete li možda nešto više reći o tom načelu? Zanimalo bi me da čujem da li su u zemljama Europske unije e, šume oporezovane. Ako se na šume plaća porez, radi li se o lokalnom porezu ili se e, pak radi neko postotku ovisno o prometu. Hvala gospodine predsjedatelju. Imam jedno pitanje vezano uz natjecanje kod korištenja zemljišta. Imamo situaciju koja 40% zemljišta koje je potrebno za zadovoljavanje potreba za hranom u EU se nalazi drugdje u svijetu. E, to je takozvani zemljišni otisak Europske unije. Zbog klimatskih promjena s vremenom ćemo morati smanjiti tu stopu od 40%, drugim riječima morat ćemo više hrane proizvoditi u Europskoj uniji. Dakle, to je jedan zahtjev što se tiče zemljišta. Zatim također postoji zahtjev da se uzgajaju e, proizvodi od kojih se dobiva biološko gorivo. Prema tome trebalo bi isto tako pošumljavati. Tu opet postoji određeno, određeno natjecanje kod uporabe zemljišta i isto tako postoji veća potražnja za izgradnjom kuća. E, ljudi žive sve duže, a obitelji su sve manje, imaju sve manje članova, tako da zapravo postoji velika e, različite potražnje kada je riječ o korištenju zemljišta, a osim toga klimatske promjene koje donekle mijenjaju situaciju. Zanima me u kojoj mjeri taj scenarij utječe na razvoj gradova. Posebno e, mislim dakle da se odbor za poljoprivredu bavi seoskim područjima, ali kako će to utjecati na gradove? Da li to znači da će gradovi morati e, rasti u visinu, a ne širiti se, da, tako da će izgledati više poput Hong Konga, manje poput Floride, dakle da će se povećati zapravo gustoća naseljenosti i e, na koji način šumarstvo u Europskoj uniji utječe na urbani razvoj? Hvala, creio que não, não existe neste momento uma política europeia eh, para as florestas e eu... Hvala, zapravo ne mislim da postoji prava politika mm, šuma. I kažem to jednostavno zato što u prošlosti, barem u slučaju Portugala, su se primjenjivale poljoprivredne politike, a eh, Portugalska je poljoprivredna politika nestala. A od kako imamo europsku politiku za, za e, ribolov, za ribarstvo, e, u Portugalu se srozalo ribarstvo. Pa prema tome nisam siguran da bi europska politika šumarstva e, bila e, nešto što bi bilo stvarno dobrodošlo. Problem šuma se zasniva na različitim temama o kojima smo već govorili u ovom parlamentu. Naime, radi se o vrlo dugačkom ciklusu a s obzirom na ekonomski profil to stvara dakle e, to je dakle problematično u e, zemljama juga na Mediteranu to je sve skupa dosta e, sada problematično i riskantno u Portugalu imamo 85% su e, zapravo privatni vlasnici koji imaju minimalne, zaista malene, malene dijelove šuma. Njih ima 400 tisuća u Portugalu, a postoji i dio šuma za koji se zaista ne zna kojim je vlasnik. 12% e, predstavljaju šume koje su u kolektivnom vlasništvu, vlasništvu lokalnih vlasti, a svega 3% e, je u rukama države. Gdje je problem? Problem je politički jer samo javnim politikama s velikim angažmanom političara uspjet će se ostvariti održiva situacija. Jer s obzirom na sve ono što smo čuli različitim izlaganjima bit će vrlo teško u protivnom ostvariti ciljeve koje su izloženi. S druge strane, mislim da bi dio problema trebalo biti i u nekoj vrsti perspektive. Mi bismo sve više trebali valorizirati korištenje drva moramo valorizirati tu sirovinu kako za izgradnju, tako i za mnoge druge svrhe. Na kraju ćemo doći u situaciju kao u Portugalu, jer e, kod nas se drvna industrija zapravo koncentrirala na proizvodnju papira, pa mi imamo gotovo monokulturu eukaliptusa trenutno u Portugalu. Hvala lijepo. Sada kolega Vojčakovski. Hvala predsjedniče. E, ponovno ću se dovezati na ono što rekao profesor Šiška. Ja sam sva izlaganja saslušala sa velikim zanimanjem. Radi se sada o utjecaju uključnog dioksida na šume. Vi ste nam govorili o tome kako šume omogućuju da se ograniči ugljični dioksid emisije CO2. Trebamo dakle vidjeti kako to se sve odražava na šume. Čini se da su šume najbolja metoda za apsorbiranje emisije ugljičnog dioksida. Pitam se zašto je tako teško da se šume uvažavaju. Jer je to zaista politički problem. Zašto ne možemo šume sagledati u tom svjetlu? Pa ta borba protiv klimatskih promjena se vezuje isključivo za biznis. A u tom svijetu biznisa šumski biznis nikako da nađe e, svoje mjesto. Trebali bismo dakle insistirati u tome da su šume izuzetno važne kako bi se ograničile emisije CO2. Sada kolega Rupa. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Vrlo sam pomno saslušao ova izlaganja. Bila su vrlo zanimljiva i aktualna. Htio bih skrenuti vašu pozornost na nekoliko pitanja koja nisu spomenuta. U Litvi, odakle dolazim, šumarstvo je vrlo značajan sektor. To je vrlo značajna gospodarska djelatnost. Nakon povrata zemlje, velik broj ljudi je ponovno stekao pravo nad e, imovinsko pravo nad zemljištem koje je ranije bilo u vlasništvu države, tako da imamo velik broj privatnih vlasnika. Prosječna površina je 8 hektara takvih šumskih površina i postoji velik broj problema kada je riječ o gospodarenju šumama. Naravno, dobra praksa je vrlo bitna i rado bismo čuli nešto o dobroj praksi iz drugih zemalja kada je riječ o gospodarenju šumama. Dakle, kako pronaći dobru mjeru s obzirom na ekološke zahtjeve. Htio bih također čuti nešto više o pitanju vjetroturbina e, u e, državama članicama jer sam čuo da se grade i u šumama u mojoj zemlji e, je zabranjeno obavljanje takve djelatnosti u šumama. Međutim, e, zanima me taj fenomen i htio bih čuti vaše mišljenje o tome. U nekim zemljama nema suradnje, nema stabilnih odnosa između vlasnika nad šumama, lovaca i onih koji beru voće ili e, prikupljaju voće ili gljive ili beru gljive. Dakle, tu postoje razni sukobi kada je riječ o ovim odnosima, možda bi se to moglo na neki način zakonski urediti. se nadovezati na ono što je rekao kolega Vojčakovski i e, obratit ću se prostoru Šišku. E, vidimo e, da bi, prema onome što ste vi rekli, koliko bi bilo bolje da se koristimo šumama da ograničimo emisije CO2. To je, bi bilo puno bolje nego sustava E, e, trgovanje emisijama. Ako se dobro sjećam podataka koje ste dali, bilo bi 20 ili 30 puta učinkovitije da se zato koriste šume. Međutim, šume nisu jako valorizirane u klimatskom paketu. Izvjestiteljica je ukazala na problem deforestacije. Smanjenje šumskog pokrova zaista može predstavljati veliki problem, čak i prilikom ovog rješenja. U e, našoj zemlji 85% vlasništva šuma nije riješeno. Dakle, problem vlasništva šuma zapravo uopće nije problem. Zašto se dakle ne koriste šume kako bi se ograničilo apsorbiranje, odnosno kako bi se olakšalo apsorbiranje CO2. Gospodarsko i socijalno vijeće također e, priprema mišljenje o tom, e, o tom području. Sada će Mm, vidim da zadnji kolega nije u dvorani, pa ćemo ipak dati riječ našim stručnjacima za odgovor. Ah, pitanje koje ste mi postavili, koliko dugo ću govoriti? Pet minuta? zastupnici, pitala sam vas zašto e, i koliko imamo vremena, zato što se radi o vrlo e, ključnim pitanjima. Odgovori bi mogli na to pitanje biti vrlo dugački, ali ja ću pokušati sažeti to odgovor. Ja sam bio predsjednik odbora za situaciju o, klimatskim promjenama nekoliko puta i sudjelovao sam mnogih sastanacima na vrhu koji su se bavili pitanjem klime. Protokol iz Kiota e, se istovremeno bavi dvijema e, aspektima, dakle tehničkim, stručnim aspektima energetske učinkovitosti kako bi se smanjila emisije ugljičnog dioksida, a s druge strane protokol iz Kiota bavi se također i time kako obnoviti ono što je čovjek u prošlosti e, uništio, kako stvoriti sustave koji će dati e, čovjeku mogućnost da uzdiše čisti zrak i pije čistu vodu. Što se tiče apsorpcije CO2, Amerikanci su napisali protokol iz Kyoto, dakle klimatsku konvenciju. Klimatski i energetski paket nije e, zapravo nema ništa istovjetnog sa e, protokolom iz Kyoto, iako su i jedan i drugi tekst važni na tom području. Europska unija nema odlučan učinak što se tiče ispuštanja e, ugljičnog dioksida u atmosferu. E, Europska unija je premalena u tom smislu. Drugi proizvode puno više CO2. Ipak, to je kap u moru. Ali moramo objasniti sljedeću situaciju. Kako bi se smanjio učinak ugljičnog dioksida to je nešto što je važno. Važno je to izračunati čak i po glavi stanovnika i to vidimo u protokolu iz Kiota. U apsolutnim terminima Kina proizvodi otprilike koliko i mi, međutim per capita puno manje. A tu ne računamo proizvodnju, odnosno potrošnju. Govorimo isključivo o emisijama. Što se tiče šuma, ja sam bio pregovarač i zato vam to mogu ispričati. Na pregovorima se govorilo o tome da će se protokol iz ratificirati samo ako se šume ne uključe u te račune. To je tražilo 15 zemalja, 15 starih zemalja a nakon toga je došao, nastupio na snagu protokol iz Kiota koji su ratificirali i e, Europa i SAD e, i, i e, Europa i Rusija. A SAD nije htio potpisati taj protokol zato što nije bilo konsenzusa o pitanju apsorpcije emisija. To je dakle e, povijesni pogled na to. I još nešto, baš o šumama. Pitanje uopće nije jednostavno. Pozvaću se prvenstveno na Poljsku. Mi u Poljskoj imamo stoljetnu tradiciju i u kojem se vidi da su države su javno dobro, državno dobro. Nekad je bilo u rukama kralja, a nakon toga u rukama države. Postojale su čak i neke privatne šume, međutim manje, u manjoj mjeri. Poljske šume predstavljaju otprilike 78% cjelokupne površine. Radi se o državnim šumama. Kako bi se zajamčila ekološka sigurnost zemlje, što znači dobra zrak, voda i biološka raznolikost. Demokratska država mora jamčiti da će 30% svoje površine biti u šumama. Ono što je karakteristično za Poljsku jeste da su poljske državne šume, šume koje se autofinanciraju i imaju sve bitne obilježje za društvo. Dakle, u njih se može slobodno doći, ići skupljati gljive, drugo voće a pod nekim uvjetima u poljskim se šumama može ići i u lov. To je sve nešto što jamči poljski ustav. Međutim, određeni dio površina pod šumama moraju biti e, velike e, šume koje su dakle državne. Dakle, i privatne šume mogu sudjelovati u tome, ali bitno je da određen postotak područja koje je pod šumama bude u državnim rukama. Zašto se taj tako jednostavan mehanizam ne koristi? Radi se zapravo o političkoj volji Europskoj uniji, to je jedno. A drugo je da različite europske zemlje su organizirane na različit način. U Poljskoj je E, sustav šuma centraliziran. Imamo glavnog direktora, pa onda regionalne direktore i tako dalje. Dakle, to je državni sustav. Jednom se odlukom može određena politika promijeniti. Analizira se na osnovu zakona i donose odluke. Dakle, takva je situacija s državnim šumom u Poljskoj. Dodajem ponovno da se one same financiraju. S državom se e, surađuje po pitanju izgradnje cesta kako bi turisti mogli doći u šume. I isto tako imamo i održanan porez koji se plaća na šume. To je naša stoljetna kulturna tradicija. A to bismo htjeli Europi dati. To bi bio naš doprinos Europi. Mislim da su poljske šume primjer koji bi cijela Europa mogla slijediti. Naravno da i u Poljskoj postoje neke privatne šume, međutim one se zapravo eh, ne koriste puno, ograničeno se njima eh, njih iskorištava. Mogu se koristiti u europske svrhe samo zato da budu dio inventara. Tko može zapravo bitno nešto pridonijeti europskim šumama, to su državne šume. U svrhu trgovanja emisijama mi smo spremni koristiti i privatne šume u Poljskoj. Što se tiče biološke raznolikosti, moramo vidjeti kako to financirati. Odakle da uzmemo novac? Samo od ekonomske eksploatacije šuma. E, to je potrebno kako bi se sačuvala biološka raznolikost. Moramo vidjeti koji su to pokazatelji dobre šume. Dobra šuma ima biološku raznolikost a ovisno naravno o vrstu šume i o tome koliko je šuma stara. Neke šume su došle na vrhunac razvoja i one maksimalno apsorbiraju ugljični dioksid. To je vezano i za prisustvo biološke raznolikosti. To se može koristiti bez emisija iz drva, bez emisija iz biomase, a istovremeno tu bismo biološku raznolikost mogli sačuvati. Ona karakterizira razvijenije prirodne sustave. Naši su, e, naš su šume zaista vrlo e, bogate biološkom raznolikosti. Vi ste govorili o 60 različitih vrsta mm, drveća i e, šuma, a ja sam entomolog i mogao bih vam opisati e, veliki broj više tisuće insekata. No, dobro, imamo biološku raznovrsnost i e, drugdje, ne samo u fauni, već i u flori. Sada nešto o emisijama ugljičnog dioksida. Moramo se orijentirati novim tehnologijama. Nove tehnologije ne gledaju koji se učinak nešto može ostvariti, može se nešto napraviti brzo i učinkovito, ali nove tehnologije idu zatim da se ostvari profit. Moramo se vratiti unatrag, moramo govoriti i o vjetroenergiji. U Poljskoj se jako razvila vjerojatno energija jer je to naša vlada podržala. A s druge strane nismo razvili geotermalnu energiju koja je puno jeftinija od vjetroenergije, a mogla bi nam omogućiti kako grijanje, tako eventualno i proizvodnju električne energije. Ne znam jesam li sada odgovorila na sva pitanja, ali E, jesam li vam rekao, dakle, kako se financira kako se financira gospodarenje šuma u Poljskoj? One se autofinanciraju. Nakon samostalnosti po Prvom svjetskom ratu donesena e, je zakonski propis da će se šume autofinancirati i to je nešto što funkcionira i do dana današnjeg. Htio bih još reći da je bilo također važno kupiti i e, neke šume koje su bile u privatnim rukama. Država ih je otkupila. Mi nismo bogata zemlja, ali to, to smo napravili i to bilo nužno. Zahvaljujem predsjedniku i organizatorima saslušanja i hvala što ste me pozvali. Moramo znati da svaka zemlja ima neka svoja karakteristična obilježja. Moramo gledati kako ih najbolje iskoristiti, kako bismo e, ostvarili zajednički cilj, a to je smanjenje CO2 u atmosferi i stvoriti radna mjesta u ruralnim dijelovima zemlje što e, više bude e, radnih mjesta u ruralnim područjima, to ćemo imati bolji prosperitet i bolju biološku raznolikost. Hvala lijepa gospodine profesore. E, često se govori da se poljoprivrednici žale zbog šteta koje uzrokuju divlje životinje. Možete o tome nešto reći? Da, hvala lijepa. To je doista veliki problem u ovom trenutku. Ustanovili smo da se u Poljskoj šire divlje svinje i uzrokuju velike štete. A širi se i e, svinska kuga. To je pojava koja se mora istražiti, to naravno E, zahtjeva određena financijska sredstva i postavlja se pitanje e, ne bi li trebalo organizirati odstrel e, divljih svinja. Određene bolesne primjerci pronađeni su u blizini granice, ali nismo pronašli žive divlje svinje koje nose ovaj virus. Zahvaljujem na odgovoru. Gospodin Simons, izvolite. Hvala. E, mislim da je većina kolega iznijela neke komentare na moje izlaganje. Htio bih reći tri zaključka. Kao prvo imamo na raspolaganju dovoljno zemljišta koje ne koristimo na učinkovit način. Hrana je prejeftina, tako da se previše troši i e, drveće se ne koristi dovoljno mudro. Što se tiče ugljika kao robe, to je najvariabilnija roba koju imamo. Imamo 50 eura po toni e, kao drvo za ogrjev, to je donja granica, a na gornjoj je 100 milijardi eura po toni sve dijamante. Dakle, govorimo o istoj tvari, o ugljiku. Mi nismo zadovoljni zbog tog raspona, tako da smo uspostavili novu donju granicu za atmosferski ugljik. Bilo da je to 2, 5 ili 10 eura, cijena je preniska. Drugim riječima, tržište ugljika ne koristi, ne funkcionira dobro u svrhu ublažavanja klimatskih promjena. Evropska unija će u Limi krajem ove godine i u Parizu sljedeće godine dobiti priliku da to promijeni unutar u sklopu uh, UN-a uh, kod korištenja zemljišta kako bi se i šumarstvo i poljoprivreda mogli na dobar način iskoristiti u ove svrhe. Hvala vam još jedan put na pozivu. Hvala lijepa. E, gospodin Šiško, izmete riječ. Sasvim kratko. E, to je važno pitanje u Europskoj uniji. U Europskoj uniji proizvode se velike količine prehrambenih proizvoda. A postoji potreba da se tlo i poljoprivredne površine štite od uništavanja. Mora se osigurati veća apsorpcija CO2 u šumama kao i tlo u Poljskoj. Zahvaljujem, kaže predsjedavajući. Ovo je jako lijepo što ne moramo ograničiti e, vrijeme koje je predviđeno za izlaganja. Jako mi je drago što ste bili vrlo disciplinirani i što vas nisam morao prekidati. Imali ste E, mogućnost iznijeti svoje mišljenje, a sada dajem riječ gospođi Höstinger. Hvala lijepa. E, zahvaljujem na tome što ste organizirali posjet stručnjaka koji su nam bili na raspolaganju za raspravu danas popodne. Obradili smo vrlo važna tematska područja što se tiče šumarstva i pitanja radnih mjesta u svjetlu razvoja gospodarstva. Postoji funkcionalna uloga održivog šumarstva. E, na tome je težište što se tiče rada u budućnosti. Govorili smo i o globalnom pristupu i globalnom značenju šume u Europi. Ono što je došlo do izražaja i regionalni aspekt ove teme kada o tome govorimo u europskom kontekstu. Tu je potpuno jasno da su ovdje u prvom planu naše regije e, za koje šume imaju važno područje. Posebno što se tiče održivog šumarstva, to je nešto e, što ne možemo izbjeći. Moramo i dalje raditi na tome. E, što se tiče šuma u državnom vlasništvu, situacija je potpuno jasna. A što se tiče šuma u privatnom vlasništvu, Također je logično i jasno da je važno primijeniti načelo održivog šumarstva. Održivost je proizašla iz dobrog gospodarenja šumama i smatram da je jako važno da se razvije svijest u društvu o tome koje blago predstavljaju šume. I to ekološki gledano također. E, vi ste o tome jako lijepo govorili. Jako je važno raditi na očuvanju raznolikosti. Kada govorimo o neovisnosti o fosilnim gorivima, tu šuma ima vrlo važnu ulogu. E, društveno gledano možemo se ponositi ovim područjem, dalje ga razvijati u budućnosti, a moramo zahvaliti i onima koji gospodare našim šumama i rade na očuvanju bioraznolikosti. Uvjerena sam da nam je potrebna bolja koordinacija na razini Europske unije. U tom smislu postoji prijedlog komisije i on sadrži e, nekoliko dobrih pristupa. Možemo dalje razvijati taj pristup i uvesti određena poboljšanja. Uvjerena sam da u području energetike, klimatskih promjena, e, s aspekta zaštite okoliša jako je važno jačati šumarstvo u Europskoj uniji i osigurati bolju koordinaciju. Zahvaljujem još jednom na suradnji. Zahvaljujem i kolegicama i kolegama na tome što ste aktivno sudjelovali u diskusiji. Veselim se daljnjoj uspješnoj suradnji u narednim tjednima. Vjerujem da je doista danas došlo do izražaja koliko je, su važni šume za naše društvo. Hvala. Zahvaljujem. Poštovane dame i gospodo, ova rasprava je doista bila zanimljiva i ostavlja nas pune dojmova. Zahvaljujem e, stručnjacima na svim izlaganjima, zahvaljujem e, svim sudionicima na aktivnom e, sudjelovanju. Očito smo dobili dosta materijala za razmišljanje, jer smo puno toga naučili i o puno stvari ćemo moći dalje razmišljati. Sutra nastavljamo s radom u 9 sati ujutro. Molim vas da dođete na vrijeme. Glasovat ćemo, donesite svoje karte za glasovanje kako bismo brzo glasovali i E, to je bitno zato što u određenom trenutku ćemo ponovno imati goste. Doista vas molim da budete točni. Nećemo imati nikakvu akademsku četvrt sutra ujutro. Molim vas da budete točni i da računate na glasovanje. Hvala vam lijepa i ugodna večer.